pa da onda ne moramo ponovno opet se ovdje sastajati i raspravljati o istom pitanju. I vjerojatno bi trebali od samog početka imati jača pravila, stroža pravila, ne da čekamo što će doći sa globalne razine. Možete li biti precizniji i reći nam da li mislite da će biti potrebna dodatna pravila kako bi se zapravo ispunili ciljevi i razine koje su određene u raspravama skupine g 22 ono što ste vi isto tako objasnili, vi ste e, htjeli reći da samo dodatni zahtjevi će biti fiksirani ako se normalni postupak likvidacije koji može se očekivati, koji se može očekivati ne bude dovoljan i ako ne bude dakle dovoljno kapitala oslobođeno ili preostalo toga. Prema tome šta znači vi očekujete financijsku krizu? Jer očito da je likvidacija nešto sasvim drugo. I u, kad uzmemo nekakve to normalne uvjete, onda to dolazi obzir. Znači vi zapravo računate sa financijskom krizom. Jer države su bile primorane svoje dobro zbog te posebne situacije globalne financijske krize sanirati banke različite i sanirati mnogo stvari vlastitim sredstvima, odnosno na teret e, bailout, na teret e, poreznih obveznika. Prema tome, kako vi procjenjate da će se to odraziti? Hvala lijepo, Bocen Bar. Hvala predsjedavajući, ja bih o dvijema temama vrlo kratko govorio. Prvo, o MLR standardu, MRL standardu, o kojem je već tu gospodin Farkaš ovdje predstavio. Mislim da je takav visoki standard za velike banke jako svrsishodan i pametan, jer samo na taj način ćemo mi kasnije u BRD-u i opće našem mehanizmu s SRM-u moći neke stvari e, predvidjeti kod jedne banke koja je dospjela u krizu intervenirati. MRL može zapravo stvoriti samo jedan vrlo mali dodatni kap, zaštitni sloj kapitala za velike sistemske, važne banke, pa zato ne mislim da je nužno pametan i svrsishodan. Gubici se zapravo moraju uvijek moći negdje ublažiti, amortizirati i tu je naravno onda bitan i faktor rizika da znamo kako će to izgledati. A kod izračunavanja, i to koje se mora uzeti u obzir, kod stope izračuna, izračunavanja stope mrela. I zbog toga molim komisiju i EBR da tu ideju o proporcionalnosti ne smetnu suma. A od komisije bi od vas bi volio čuti kako vi vrednujete viši standard za ove stope MRL-a i onda kako mislite da će bail-in bez tako visokog standarda za velike sistemski važne banke biti proveden, kako da se to implementira inače. Druga stvar, druga tema, jedna vrlo kratka napomena, u vezi ovog prilagođavanja, e, dakle, rizika kreditnih, e, dakle, kreditnih rizika. U okviru trijaloga smo predvidjeli izuzeće za one stranke koje nisu u financijskom mi ćemo kasnije o toj točki prekida predsjedatelj, prekida govornika, da ćemo kasnije o toj točki govoriti. Dobro, onda neću dalje o tome, jer to će doći kasnije na dnevni red. Hvala lijepo. Silvi? Jesmo sad gotovi ili se vraćamo na to? Trebalo je u ovoj točki, ja imam samo jedno pitanje, kako mislite da će izgledat budućnost celaka? Gdje smo mi sada, šta mislite da će se promijeniti i kad će se to dogoditi? Evo, kad sam čuo ove ostale intervencije, doprinose, moram reći da mi u našem odboru im smo zapravo raspravljali o tome da li imamo dovoljno zahtjeva za kapitalima. To je bila naša paradigma za sve što smo do sad radili. Ali sada, ako, ako dodajemo, dakle, još dodatne direktive o sanaciji oporavku banaka, o dodatnim zahtjevima kapitala, o novim strukturama i o telaku, onda moramo isto tako pogledati da li to nije previše regulatornih zahtjeva. Jer ako mi govorimo o istoj vrsti rizika koji prijete bankama, onda moramo imati isti način razmišljanja i pristupa kako ćemo se nositi s tim rizicima od njihove procjene do reakcije na njih, a ne da imamo čitav niz različitih uredaba u kojima imamo različite pristupe, različita gledanje i procjene. Zato ne bismo trebali uzimati previše E, previše različitih stvari zapravo ometati financijsko tržište, tražiti previsoke stope za osiguranje, tražiti previše kapitala. Na taj način ćemo isto oštetiti tržište kapitala. Bilo bi dobro vidjeti zapravo zato jednu možda agregiranu sveukupnu analizu koja će sve ove različite pristupe uzeti u obzir. Hvala lijepa, gospodine Hekmar. Mislim da smo i u zadnje intervencije već čuli slično razmišljanje. I mislim da se mnogi ovdje slažu s tim, jer MREL mislimo da je dobra koncepcija, bolja od telaka, zato što je sve obuhvatnija. Ipak istodobno, postoje neka pitanja kako će konkretno izgledat na kraju rezultat ako krenemo tim putem implementacije i na toj liniji provodimo stvari jer imamo i tu zahtjeve za dodatnom dokapitalizacijom. i instrumentima koji će osigurati gubitke potencijalne. Vi želite se tako sve zaštitne slojeve e, uključiti u drugi stup možda ne nužno one kvalitete kako to MREL zahtjeva. Dakle, ako sam dobro shvatio, vi mislite da banke osim onih instrumenata koji već moraju razviti u okviru stupa 2, mislite da bi trebali još dodatne instrumente razviti, ali govorite da postoji jedna razina do koje se ne, ide i ne dalje, da ih se ne bi previše opterećivalo, ali koja je to razina, dokud mislite da bi se trebalo ići? I još nešto, što mislite kako bi mogli izbjeći rizik da se ne dođe do zabune u, vezi oluke, uloge one e, vlasti koja se bavi sanacijom i vlasti, dakle, nadležnog tijela koje vrši nadzor. I e, koje mora identificirati kolike su potrebe zahtjevi za kapitalom za jednu banku i onda vidjeti ako je to različito, ako se služimo mrelom, šta ćemo onda dodavati. Dakle, kako ćemo izbjeći tu situaciju da ne preklapamo e, nadležnosti i da zapravo dva tijela, dvije institucije ne rade istu stvar. A treća Treće pitanje se odnosi na članak 3 stavak 7. Mislite, što mislite? Da li mislite da je definicija za... So do you think that peer group concept is appropriate? Da li se to treba na sada sadašnje MIFI direktivi bazirati? Ili mislite da bi sanacija trebala postojati u budućnosti više biti individualna, dakle ide od banke do banke pa se koncepcija razvija za svaku banku posebno ili se treba to zapravo kao jedan tipizirani postupak izvesti iz sadašnjih direktiva, pogotovo MIFID-eve i ostalima o zahtjevima kapitalnim. Što mislite vi o tome? Ko bi želio od vas početi? Dobro. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Mislim da se sva pitanja zapravo kreću u istom području koje treba ovdje još razjasniti, a i zabilježio sam što je gospođa Angular pitala, to je budućnost telaka i to nije jednostavno reći, ali ja ću vam reći ono što mi predviđamo. Dakle, i Elisa Ferreira i Gunnar Hökmark i vi predsjedatelji ste pitali da li MREL ili TELAK. I moramo biti na čisto te dvije, šta su te dvije koncepcije konkretno. MREL je jedna potpuno kompatibilna koncepcija, dakle sustav potpuno, e, potpuno kompatibilan sa ovom reformom e, bankarstva i banaka i uključuje sve i sva osiguranja kao i zaštitne slojeve kapitala. Isto tako ta koncepcija koja je ugrađena u drugi stupanj. To je nešto što trebate imati, ona je vrlo zahtjevna, zato što je MREL e, se sastoji od 8% obveznica i dugova, što je vrlo, vrlo visoka stopa, ovisno naravno o tome kako se procjenjuje rizik banke, ali može biti 16 do osamnaest posto različite imovine koja se bazira na vrlo riskantnoj, riskantnim investicijama, dakle riskantne imovine. I kao što vidite, vrlo je zahtjevno, a u većini slučajeva je još zahtjevnije. Dakle, gledamo samo na numeričke vrijednosti. Još je zahtjevnija od telaka. To je ono što je mrel. Burkhard Balc je to lijepo rekao da je MREL je garancija za kompletan bail-in sustav i način izvlačenja. I to je upravo ono što, ste, što se i namjeravalo, što ste se vi zapravo htjeli kao zakonodavci postići. MRL je to što nam daje mogućnost da se, ako dođe do toga, dođe taj trenutak da se 8% vaših obveza može izvući na bail-in postupkom. A to je minimum za postupak bail-in kod svih ostalih intervencija koje će se eventualno koristiti. Kod e, brrd e, nemamo razlike između velikih i malih banaka. Ali to je i logično da nije zamišljena tu nikakva razlika i da to diferenciranje nije ni napisano. Zato što je AMREL, MREL zapravo koncepcija iz stupnja dva, i stupa dva. Dakle, sam po sebi, per se će, sam po sebi će nadzornik otići tamo i pogledati, provjeriti koji su iznosi koji prema MRL-u su potrebni. A to je što, se MRL-a tiče, a što se telaka tiče. Prvo se pitamo gdje smo sa telakom. Vi ste u prostoriji, vi ste predsjedavajući bili u prostoriji na onom milenijskom ekofin vijeća ili kad su recimo i u Milanu sjedili ministri vijeća financija i onda se razmatralo o toj koncepciji, zvali su to džilak i onda su zatim, zašto su, i odbacili su taj prvu koncepciju džilaka i tražili komisiju da razvije tilak. Zašto su odbili? Zato što džilak nije tražio kapital a to je reforma čitava koju mi provodimo upravo predviđa vlastita sredstva da bi se taj rizik drugčije tretirao i da bi imali sigurniju situaciju. Međutim, TILAK sva svoje strane za sada nema zaštitne slojeve kapitala, nema te bafere. Prema tome, barem u ovom času, znači za ovom trenutku TILAK nema zaštitne slojeve i to je prva velika razlika između TILAKA i MRELA Druga velika razlika je što kad MREL u onom smislu kojem je on sveobuhvatan i sveobuhvaća, tako je zamišljen, to sam već i objašnjavao jer je govorio o Balsu, on dakle predviđa da se sve treba sa vlastitim sredstvima e, platiti i sanirati, a Telak to ne predviđa. Jer on smatra da za prioritetne dugove postoji jedna gornja granica od 2,5 i to je gornja granica koju MREL i BRD nemaju. U sad u našem okviru, naš, prema našoj ideji, se sve može zapravo riješiti prema iz vlastitih sredstava Bejlinom. I s tim da imate gornju granicu od 2,5. Kad uzmete te dvije velike razlike s onim i onda imamo broj dugova za tilak se recimo kalkulira u izračunava u riskantnoj imovini i onda se razmišlja gdje bi trebali ići između 16 ili 20. To je ono što mi za sada možemo predvidjeti. Dakle, uzmite ovu vrijednost od 16 koju trebate prevesti onda u različite obveznice i obveze. Obično će to onda biti manje ali pritom niste uzeli, niste mogli uzeti u obzir sve prioritetne dugove, niti uključiti sve zaštitne slojeve. Dakle, to bi bila taj analiza, a posljedice mogućih učinaka, a kao što vidimo, tek ćemo kasnije moći davati jednu konkretnu analizu, jer znamo da se telak može samo na velike banke primijeniti. Eliza Ferreira je govorila o razlikama ili neusklađenostima između tilaka i mrela. Dakle, prvo njihova veličina 16% u odnosu na 8%, dakle 8% prema obveznicama raznim i 16% riskantne imovine. Zatim zaštitni slojevi kojih ima mrelu, ali nema tilaku. i zatim prioritetni dugovi koji su do 2,5% u tilaku uključeni samo za velike banke, dok su u mrelu kompletno uključeni. To bi bile te najveće razlike. I sada pitanje je kako će se to stanje razviti i kamo to ide. To mislim da je dobro pitanje, jer mi smo imali u tilaku mogućnosti sve 16 do 20 eh, numeričke vrijednosti za dugove. Mnogi su razmišljali da se to pretvori u gornju granicu od 18, kao i da se pomakne gornja granica za prioritetni dug od 2,5. Ja ne znam kamo će to ići, ne mogu vam sad to predviđati što će se dogoditi. Druga stvar je da se tilak trenutno prolazi jednu stadi jednog analize kvantitativnih posljedica. A taj to je zapravo zamišljeno da se provede kako bi odgovorili na pitanje koje ste svi postavljali da vidimo koliko će u krajnjoj liniji, to je ta analiza, koštati telak širu ekonomiju i kako će to izgledati. To se ispregovaralo u različitim, na različitim međunarodnim sastancima i onda pokrenulo. A to bi uglavnom bile te najvažnije mjere. Možda sljedeće pitanje one banke koje mogu ići u likvidaciju, što je Eliza Ferreira pitala, a Adam Farkas će još više o tom govoriti, ali jasno je da ako jedna institucija može biti likvidirana, onda očekujemo lakši tretman jer očekujete zapravo samo tretom da se apsorbiraju gubici i dugovi, ali ne očekujete više i nema potrebe za bilo kakvu rekapitalizaciju, dokapitalizaciju. Hvala Mario. Rekao si da je razina mrela 8%, ali po mojem zapravo razumijevanju, to bi bila razina za postupak bail-ina, ali ne samog mrel Jer tu postoje neki instrumenti koji se možda su sadržani u ovom veličini od 8%, a ipak nisu u MREL-u. Znači, ako mi kažemo da MREL sam po sebi predviđa 8, 8%, onda nije li to da smo malo to predaleko govorili? Treba sam biti jasniji. Dakle, 8% u trenutku same sanacije. Tu ne, jer da postoji određeni broj, onda to ne bi bio pil, stup 2. Dakle, to je instrument unutar stupa 2 do sanacije. Onog trenutka kad nastupi sanacija, u tom trenutku banka mora imati tih bail-in 8% ako želi imati pristup svoj drugoj pomoći. Ali prije tog samog e, trenutka sanacije trebao sam biti jasniji i potpuno ste u pravu, to je dakle stup 2. Hvala, Ebea. Čisto par elemenata koje bih želio dodati sjajnom opisu kao što je to Mario iznio. Kada govorimo o samom tajmingu i toj konzistentnosti između ovih globalnih e, telak prijedloga i mrela, kao što je gospodin Gigo spomenuo, gore je pokušati uskladiti ta dva postupka zato e, e razmišljam o tome da malo kasnimo što se tiče samih prijedloga u pogledu standarda. A što se tiče telak prijedloga, od danas ti telak prijedlozi, odnosno mi ćemo ih moći unijeti u ove i prilagoditi tehničkim standardima, pa ćemo se e, moći na taj način baviti njima. Tu još postoje neki problemi kojima ćemo se morati pozabaviti e, kao što su dakle ove telak, e, pasiva i slični elementi, ali ovaj Emerald tehnički standard e, će se moći prilagoditi u pogledu telaka, dakle za one banke koje su čisto sistemski važne. Za određivanje tih sistemskih važnih e, banaka tu postoje neki drugi e, elementi koje smo mi već objavili. Tu se isto tako govorilo o konsistentnosti između procjene nadzora i ove same procjene sanacije. I tu dakle ne smije doći do nikakvog preklapanja u pogledu te procjene. I jedan od ciljeva samih tih tehničkih standarda, tu smo imali čitav niz e, odredbi, je da se stvori određena metodologija za jednu konzistentnu procjenu samih potreba. Kada govorimo o samoj mogućnosti apsorbiranja gubitaka za banke mi smo svjesni te potrebe da se to uskladi dakle sa onom nadzornom provedbom koja je bila u stupu 2 i mi pokušavamo uskladiti kriterije za postavljanje kapitalnih zahtjeva u ovom e, supervizorskom procesu i isto tako zahtjeva vezano uz e, samu pasivu. Kao što je Mario rekao, u pojedinim procjenama će biti najvažnija na kraju odluka samih eh, tijela eh, koji su zaduđeni za sanaciju, ali mi čisto pokušavamo nekako stvoriti jednu tehničku metodologiju kako bismo uskladili ta dva procesa. Mislim da ću sada ja ovdje završiti. Hvala lijepa. Naravno, za ovaj odbor treba razmisliti da li je tako važan koncept kao što je telak se može prilagoditi kroz manje izmjene nekog drugog akta. Naravno mi ćemo to e, procijeniti jer to su vrlo važne teme i mi bi se htjeli njima pozabaviti i nismo nikada uistinu mogli doprinijeti toj raspravi. Dakle, sada bih to želio iskoristiti. Koji je ekonomski, financijski razlog za 2,5%? Otkud vam e, ta brojka? Dvije stvari. Jedna, zašto senior nije kao i drugi, kada govorimo o ovoj međunarodnoj areni? Dakle, za vrlo velike banke i za bail-in je postojao strah e, da bi došlo do širenja te takozvane zaraze i onda se želio postaviti jedna gornja granica za senior i tu je jednostavna logika, time se onda povećava e, iznos za junior. Tako da, e, jer to ne izaziva toliku širenje kao što je to kod seniora. Otkud ovih 2,5%? Čisto kroz pregovore. I kad malo pogledate e, telak, i tu imamo dakle jednu procjenu, tu imate dva ili tri izuzeća koja su manje više na toj razini, a dva ili tri se ne odnose na nas, već čisto na samo jurisdikciju, korištenje nekog posebnog fonda koji je unutar druge jurisdikcije. I kada govorimo o toj brojci 2,5%, to je nešto za takozvana izuzeća. Dakle, u Europi smo mi uvjereni da možemo koristiti bail-in za seniore i to može biti uključeno Upak, ako je to potrebno, a na međunarodnoj razini za vrlo velike banke se smatralo e, da se ne pouzdajemo iznad određene iznosa ili granice. Čisto još kako bih to pojasnio, to pitanje koje ste vi spomenuli. Ono što sam ja pokušao predložiti, da neće sam RTS e, e, učiniti obvezujući moj prijedlog u pogledu telaka ili slično. RTS, dakle regulatorni tehnički standardi i cijeli taj proces, a to je da se postupa u skladu sa brrd om bi dozvolio da procjena uzme u obzir dakle i ove zahtjeve u pogledu telaka. Ali zahtjev u samom planu za sanaciju bi se temeljio na jednom zahtjevu, a to je ovaj BRRD zahtjev. Hvala. Ne znam da li izvjestitelj tu želi nešto dodati ili možemo zaključiti ovu točku. Mislim da bi na određeni način bilo dobro čuti od komisije kada govorimo o tom riziku, dakle da s obzirom na različite na zakonodavstva E, bi to nekako trebalo pokušati uskladiti. Ne možemo to učiniti naravno sada, ali bilo bi dobro vidjeti neku vrstu načina da se to opiše, da imamo neku vrstu studije učinka u pogledu moguće kalibracije. Znam da je komisija najavila vlastitu procjenu učinka i mi sudjelujemo u tome kroz izvješće gospodina Balsa ali mislim da ovo posebno pitanje koje se vi vrlo jasno iznijeli, dakle mi to želimo, nama to treba, to je dio naših obveza, ali isto tako nakon ove razmjene mišljenja, možda na razini tima za pregovaranje možemo zatražiti da se opet vratimo na to pitanje i kad će, možda kad ćete nam moći dati te informacije koje je izvjestitelj zatražio i željeli bismo se dakle vratiti na to pitanje, pomno ga pratiti kako bi s jedne strane mogli e, doprinijeti dakle to e, kompatibilnosti, a istovremeno pokušati izbjeći neželjene posljedice stvarajući od tog instrumenta jedan dodatni element koji baš nije u potpunosti kompatibilan, što može opet imati posljedice kada govorimo o samom učinku na kapitalne zahtjeve i stvarno gospodarstvo. I naravno što se tiče telaka, tu ćemo morati organizirati još jednu dobru raspravu upravo iz razloga koje ste vi iznijeli mi ovdje e, razmatramo jedan instrument koji se može koristiti za bail-in, a sada jedan put postoji jedan standard do kojem nismo nigdje pregovarali i e, sad se jedan puta spomenuti tih 2,5% za zakonodavca. Vidimo ovdje još i kolegu koji će se sigurno javiti za riječ kada govorimo e, o Bazelu. Naravno, rado ćemo se htjeti vratiti na telak, ali isto ćemo na razini koordinatora razmisliti o tome kako to možemo učiniti. Zahvaljujemo dakle na ovoj prvoj točki i sad možemo preći na CVA, prilagodbe kreditnom vrednovanju. I još nešto o čemu smo razgovarali već u ovom odboru, dakle prilagodbe kreditnom vrednovanju CVA i tu je imali smo jedno izvješće koje je objavljeno 25. veljače. Vidim da ovdje postoji prijedlog dakle da zajedno to obradimo sa CRR-om. Dakle, to ćemo učiniti zajedno sa ovom eh, vanjskom agencijom za procjenu kreditnog rejtinga. Čitali smo izvješću CVA-u, dakle prilog vrednovanju, to nam se nije svidjelo, svjesni smo povijesti tog instrumenta, tog izuzeća i razloga za postojanje tih izuzeća, sad je EBA malo nam e, to obrazložilo jest isto tako mogućim budućim mjerama u tom području, pa bih opet dao e, riječ EBA-u. Hvala. Kao što ste spomenuli, mi smo dobili jedan mandat, dakle obvezu da imamo e, i napišemo izvješće vezano uz e, naknade u pogledu rizika prilagodbe kreditnom vrednovanja. To je istinu bilo jedno jako tehničko izvješće i tu smo dobili jednu analizu koja se istinu temeljila na dokazima i to smo i mi proveli na jednom uzorku banaka koje su nam dobrovoljno dale podatke E, tu su sudjeluje 34 banke, 26 njih su nam uistinu dale vrlo detaljne podatke. E, ukupno gledajući, kada govorimo o tom izvješću, kao što ste vi već e, spomenuli, nije baš da vam se svidjelo to izvješće, ali ukupno gledajući jedan od zaključaka tog izvješća je bilo da izuzeća Europske unije u pogledu naknade za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju je nešto što bi trebalo ponovno razmotriti i možda ukloniti iz postojećeg formata. Jednostavno razlog tome je da ono što smo mi e, utvrdili da postoje značajne rizici unutar ovog okvira CVA koji nisu obuhvaćeni e, trenutnim zakonodavstvom Europske unije kada govorimo o samom tom izuzeću koje postoji u zakonodavstvu. S druge strane, vrlo važno reći da smo se isto tako pozabavili time kako ta kalibracija postojećeg bazel okvira se bavi ovim CVA naknadama i vidjeli smo da ova međunarodna kalibracija je zbog različitih razloga pretjerano konzervativna. I isto tako smo dakle spomenuli u ovom izvješću da prije nego što dođe do bilo kakvih zakonodavnih e, izmjena ili razmatranja nekih budućih e, izmjena, taj CVA okvir, e, kada govorimo o međunarodnom forumu, dakle o pregovorima unutar Bazela, je nešto što će se trebati ponovno razmotriti. I zamoljeni smo strane Bazarskog odbora da na njihovom zadnjem sastanku predstavimo naše izvješće. Mi smo vrlo jasno rekli da mi u potpunosti podržavamo e, jedan temeljni pregled ovog CVA okvira, odnosno da se izvršena revizija uzivši u obzir dakle i samu reviziju knjige trgovanja vrijednosnim papirima. Mi smo dakle iznijeli tu preporuku, ono što mi predlažemo u našem izvješću je da se ponovno pregledaju međunarodni standardi, CVA okvir bi trebalo e, premjestiti u ovaj opći e, okvir knjige trgovanja vrijednosnim papirima. Tu su izvršene određene izmjene vezano uz kalibraciju okvira CVA i onda bismo mogli imati jedan pregled ili review kako bi se opet pozabavili pitanjem e, CVA izuzeća to bi dovelo do jednog e, budućeg okvira koji obuhvaćan e, rizike koji bi trebali biti pokriveni e, kapitalnim naknadama, ali se pretjerano ne kažnjavaju određene stavke knjiga banaka jer bi to moglo našeti samom gospodarstvu. Dakle, ja sam ima jednu dugu uvodnu izjavu, ali čisto zbog e, vremena ću sada ovdje zaključiti kako bih nam uštedio određeno vrijeme i da imamo više vremena za rasprave. A ako imate nekih pitanja tijekom te rasprave, ja ću rado ući još u neke dodatne tehničke detalje. Hvala lijepa, Mario Nava. Hvala lijepa. Što se tiče CVA, dakle prilagodbe kreditnom vrednovanju, svi se sjećamo E, dakle kako je to do sada funkcioniralo. Vi ste e, tu imali određena odricanja u pogledu dakle pogodnosti za šire gospodarstvo a nama je jasno da je to nešto što trebamo poštivati moramo tu biti razumni, nećemo predložiti nikakve izmjene, posebno ne što se tiče samog Bazela, jer i oni sami ponovno razmatraju CVA, možda oni neće ići tako e, daleko kao što ste vi išli, ali zasigurno to ide u tom pravcu. Dakle, ja ne bih smatrao mudrim da sada predložimo e, bilo kakve velike promjene dok Bazel nije zaključio svoj rad i kao što sam rekao već više puta na odboru Bazela mi nismo poštivali njihove smjernice, međutim činjenica da oni sad to ponovno razmatraju, znači da mi možda nismo mi bili jedini koji su e, sumnjali u poštivanje tih njihovih smjernica. Što se tiče kratkoročnih preporoka od strane EBA, kao što ste nam vi dali jedan delegirani akt, mi još nismo još vršili procjenu da li tu postoji dosadna kritična masa da se ide prema tom delegiranom aktu, ali to nije ono što je bitno. Ono što je uistinu bitno je gdje će se razviti na međunarodnoj razini taj okvir CVA, dakle prilagodbe kreditnom vrednovanju. Hvala. Da, to su uistinu bile mudre riječi. Gospodin Balas, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kada govorimo o temi CVA, i naknadi. U tom pogledu htio sam o tome govoriti. Unutar trijaloga eh, se govorilo dakle o eh, dakle nefinancijskim ugovornim stranama, dakle za javna tijela i tu su se iznijele određene sumnje u pogledu mogućih izuzeća budući da između ostalog i oni nisu usklađeni sa Bazelom. Mislim da ta izuzeća koje je predvidio zakonodavac eh, E, ne bi trebali podrivati kroz ovu razinu dva, i stoga bih danas zamolio da nam EBA kratko objasni kako EBA tu namjerava u tom pogledu postupiti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Koje su daljne kolege? Da li se netko od kolega želi dalje javiti za riječ? Sve, Imam dva pitanja što se tiče smjernica u pogledu dakle dobrih naknada. Ispričavam se, da li sad u ovom trenutku vi govorite sada o kre, Dakle, smjernice u pogledu bonusa. Ne, ne, ne, ne govorimo sada o tome, ne razgovaramo o tome. Željela bih još jedan puta naglasiti, kao što je gospodin Navas rekao i mislim da je to u duhu EBA, pokušali smo uvesti neke mjere koje uzimaju u obzir samo specifičnost europske situacije. Kada govorimo o malim i srednjim poduzećima, e, komisija sada predlaže jedan investicijski plan. I sad se možemo pitati da li je pametno još uvijek imati izuzeće za e, financiranje, dakle, duga Dakle, kako vi vidite, kakvo je stajalište EBE u tom smislu? Jer mi tu smo zaužili dosta čvrst stav nakon odluke e, Bazarskog odbora. Dakle, tu smo svjesni očekivanja ne samo financijskog sektora, već prije svega malih i srednjih poduzeća i svih dionika koji su uključeni u e, financiranje. Thank you before giving... Hvala vam. Prije nego što ponovno predam riječ e, Ebi, ako se nitko drugi od kolega ne želi javiti, ovoj točci dobro. E, onda samo da ja još dodam jednu primjedbu. Naravno, zadovoljni smo onim što je komisija rekla. Mislim da je to vrlo jasno. EBA ima u tom smislu nešto drugačije stajalište. Dakle, moje pitanje je ne biste li možda također trebali uzeti u obzir prilikom procjene i taj element da, tu činjenicu dakle da što se tiče valute koja se koristi za razmenu i transakcije da postoji i razlika, na primjer, između američkog dolara i drugih valuta, uključujući eura, i da to na neki način traži od te mjere da kompenzira to nejednako te, te jednake pozicije da se pruže eventualno zaštite nefinancijskim ugovornim stranama veznih uz rizik e, valutnog tečajeva koji drugi nemaju zato što se većina trgovine odvija u američkom dolaru. Dakle, nije li to isto jedan od elemenata koji na neki način opravdava u tom globalnom kontekstu to prihvaćanje europskog stava. Kako vi na to gledate? Eliza. Da, ja smatram da je ovaj opći okvir eh, koji su nam prikazali kako gospodin Farkas, tako i gospodin Mario Navi, ehm, da je to bilo jasno. Ono što mi ovdje nedostaje je neka vrsta vremenskog okvira kada se radi o tome što se događa u Bazelu, jer mi umeđu moramo moći koristiti te instrumente u našim svakodnevnim aktivnostima. Dakle, kako vi vidite da će se to vremenski odvijati, jer ne možemo imati dugoročni limbo. Hvala lijepa. Pokušat ću vrlo kratko govoriti. Kao prvo, naravno, ono što smo mi izradili, to je bilo samo izvješće. Vrlo je važno zabilježiti da nismo imali izvješće koje je imalo nešto više od samo političkih smjernica, dakle nema tu nekakvog zakonodavnog elementa ili bilo kakvu pravnu snagu. Što se tiče onoga što smo ustvrdili, za neke elemente rizika vezno uz CBA je izuzeće takvo da zapravo podcjenjuje stvarni rizik u knjigama trgovanja banaka. A primijetili smo i da same banke za određene elemente svojih knjiga trgovanja imaju kapital e, sukladan sa rizikom e, i u skladu sa njihovim sustavima procjene rizika. Jednu političku e, preporuku koju smo mi iznijeli ticao se postupka iz stupa broj 2 jer smo u našim anketama također usredili da neke, neka nacionalna državna tijela već primjenjuju mjere iz stupa broj 2 kako bi se obhodili sa rizikom CVA, u okviru poštivanja zakonodavnog okvira. Ono što smo tu pokušali reći u našim političkim preporukama je da ako imamo procjenu koja se koristi iz stupa broj 2, da onda samo prekomjerni rizik koji se identificira u određenim situacijama, u određenim financijskim institucijama treba biti podvrgnut kapitalnim zahtjevama iz stupa broj 2. To je dakle bio sukuste tih političkih milica koje smo mi iznijeli. Što se tiče globalnog procesa, e, dakako da mi ne možemo predvidjeti kada će se dovršiti ova revizija, kada se može očekivati e, taj dovršetak, ali preporučeni vremenski rok je do kraja ove godine za postupak koji se vodi u Bazelu a i kao što je Mario Nava jasno rekao, sam razlog za tu globalnu reviziju je priznavanje toga da trenutni globalni okvir ne odgovara, da nije savršeno prilagođen. I u našim analizama smo vidjeli da opet za određene dijelove knjiga pod CVA-om je naknada za rizik 10 do 20 puta veća od onoga što banke procjenjuju prema svojim modelima. I e, to je bilo dosta često tako. Dakle, postoje prekomjerne kalibracije u globalnom okviru i to je nešto što treba revidirati. Druga točka vezana je uz e, efekte rizika. Ono što se trenutno u globalnom okviru raspravlja je da se e, taj eh, globalni risk uključi na tržišni rizik što bi nam dopustilo da uključimo i druge tržišne elemente rizika da se oni uzmu u obzir kada se procjenjuje sveukupni rizik eh, knjige trgovanja jedne banke prema CVA-u. Pristup koji smo mi predložili, koji je u skladu sa stavom komisije, jest da E, ovaj trenutni okvir koji je na snazi treba primijeniti, a da postoji globalni proces revidiranja cijelog e, sveukupnog okvira, e, mi očekujemo, nadamo se da će to dovesti do procjena koje će biti usjetljivija na taj rizik pod cva a da se zatim može napraviti pregled da vidimo kako taj globalni okvir uključiti u naš europski okvir na razini broj 1, ne na razini broj 2. Hvala. Nemam puno toga da dodati, ali samo da budemo potpunosti jasni. Bukvar Balc, da, CVA je devijacija. Mislim, to smo znali. I to je bilo stoga što ste odlučili pomoći sveokupnom gospodarstvu naspram toga da se poštuje Bazel. Ono što se ovdje jasno vidi da najvjerojatnije zbog Europe koja čini polovicu svjetskih banaka, čini se dakle da Europa ne poštuje globalne standarde CVA, je Bazel sam proveo reviziju toga. To nam dosta toga govori i to je nešto što biste vi trebali zabilježiti. Zbog toga sam ja jasno rekao da dok nemamo završnu odluku ne vidim potrebu da se sada djeluje. Kada će biti ta završna točka? To je gospođa Ferreira pitala pa smatra se da će se to dogoditi krajem ove godine, ali dobro, mi nismo sigurni, no vrlo je važno ono što je rekao Adam Farkas. Dakle, logika je ta da se CVA integrira s drugim rizicima kako bi naknade vezane uz druge rizike ili nepostojanje drugih rizika, kao što gospodin predsjedavajući, moguće uzeti u obzir. A gospođa Gular je pitala za mala i srednja poduzeća, to je još jedna razlika sa bazalom. Mislim da će tu komisija napraviti e, evaluaciju na temelju e, dokaza koje imamo na temelju onog smanjivanja dugova koje ste vi dozvolili, da vidimo da ono dobro radi i da ne prepriječuje pretjerano mogućnost kreditiranja malih i srednjih poduzeća. Naravno, ako to i dalje ostane kao nešto što je nesukladno s bazalom, mislim da ipak neće biti nikakvih velikih promjena, no za to moramo pričekati, kao što sam već rekao, reviziju. Hvala vam. Sada možemo preći na nacet provedbenih tehničkih standarda, na mapiranje. Banska agencija za procjenu kreditnog ratinga pod CRR-om. Evo, e, sada ponovno će započeti EBA. Hvala lijepa još jednom. Evo, još jedno novo jelo na našem meniju za danas. Ovo je vrlo tehničko pitanje. To je vrlo tehnički posao e, za koji je EBA dobila mandat. No to je pokrenulo veliku raspravu i nije ostalo bez kontroverzi. Treba naglasiti da dok je EBA vodila glavnu ulogu u ovom radu zbog e, proteklog iskustva na ovom području, da se to ipak radi o zajedničkom radu između EJOPE, ESME i EBE. Dakle, mi surađujemo vrlo usko sa našim sestinskim organizacijama a EIOPA je također izradila jedan konzultatski papir vezan za mapiranje pod e, solventnošću 2, e, što je isto tako sadržano sa u, skladu s mapiranjem koje je povedeno pod CRR-om. Dakle, usko surađujemo. Mandat e, u okviru CRR-a se sastoji zapravo dva mandata. Prvo je samo mapiranje i tehnički standard koji detaljno izrazrađuje to mapiranje. Mi smo odabrali za to transparentan uh, način, tako da imamo jasne objektivne kriterije za agencije za kreditni rating i pouznamo se samo na kvantitativne dokaze na temelju baze podataka ESME. To nam dopušta da im jasno naznačimo što se od njih očekuje e, kako bi dobili određeno mapiranje, a to je dakle vrlo visoka razina transparentnosti. Mi smo izdali 25 individualnih izvješća o mapiranju koje pokazuju motivacije isto za svaku mapu. To e, dopušta se tako vrlo visoku razinu sigurnosti. Osim mapiranja, o čemu govorimo danas, EBA također ima mandat za pružanje odvojenog mapiranja za sekuritizaciju. Dok nismo još proveli konzultacije o tom mapiranju, ipak ću se na to kratko osvrnuti na kraju svog izlaganja. Mi smo sada u postupku da završimo ta mapiranja, očekujemo ih e, zapravo dovršiti preko ljeta. Još uvijek imamo jednu važnu e, stavku veznu uz politike, e, o tome raspravljamo i to bih htio i danas spomenuti. Kao prvo, jasno trebamo imati na umu sam cilj mapiranja. Dakle, tu sad je u tome da uspostavimo odgovarajuće razine kapitala za banke koje se oslanjaju na vanjske rejtinge. Svrha i cilj mapiranja je taj da osiguramo da će se razina kapitala postaviti na jedan, na jedan dobar eh, nivo što može onda biti usklađeno sa e, pravom, pravom razinom rizika. Također, neki zakonodavci su htjeli da se otvori tržište za kreditni rating e, koje je do sada bilo e, isključivo vezano uz tri velika, velike institucije. Mi imamo razna razmatranja o bonitetu, ali isto tako i tržišnom natjecanju, ali te se ne poklapaju uvijek. Načelo za postavljanje kapitalnih, e, kapitalnih zahtjeva je taj da ako nemamo podataka da se ipak uključi jedna konzervativna marža. Sada ako na primjer prihvatimo da ćemo mapirati novog dionika na tržištu koje izrađuje rejtinge na, za male i poduzeća negdje u EU, onda će ta Eh, agencija za rating možda početi izdavati eh, na sistemski način preoptimistične ratinge što bi zatim moglo dovesti do toga da banke koriste preniske kapitalne zahtjeve. A u ovom primjeru kojeg sam dao, ako prihvatimo slično mapiranje, onda ćemo zapravo davati poticaje da se tako i postupa, jer će agencija za rating moći izdavati preoptimistične ratinge bez da snosi kakav trošak. Dakle, zapravo bi mogli ići protivno našim kapitalnim zahtjevima. Ako želimo imati oprezan pristup, onda bismo mogli dati mapiranje koje je E, uvijek jedan stupanj niži za sve rejtinge. To bi nam dopustilo da agencije za rejting e, dobiju poticaje da prikupe prije više podataka prije nego što dobiju mapiranje. To je doduše vrlo restriktivan način. Naše kompromisno rješenje e, koje je dosta razumno je taj da smo razvili metodologiju koje neće dozvoliti rating agencijama da dobiju najvišu stopu kreditne kvalitete, takozvanu stopu broj 1. To je nešto što vrlo malo uh, e, ratinga sadržava tu stopu broj 1, tako da će učinak na tržišno cijene biti dosta ograničeno. To će davati poticaj e, rating agencijama da, da skupe više podataka i da, e, da to uzmu u obzir. To je jedan kompromis kojeg smo izradili i mislim da je to dosta dobra ravnoteža između dakle onih zabrinutosti vezanih uz e, bonitet i zabrinutosti vezanih uz tržišno natjecanje. Zatim dopustim i da se osvrnem na mapiranje sekuratizacija, tu imamo još jednu drugu dilemu. E, naime, e, dominantne agencije su do sada imali dosta loš, loš performans s ovim, a kao posljedica toga, takvih mapiranja, imali bi najviše dominantne američke sekularizacije koje imaju vrlo više kapitalne zahtjeve za sekularizacije od nas. I e, mislim da bismo trebali primijeniti slični kvantitativni pristup i za mapiranje, za kooperativno mapiranje. No, mi znamo da će se to biti potrebna regulatorna revizija cijelog okvira za sekuratizacije i rating agencije bi mogli isto tako promijeniti svoje metodologije. Stoga imamo pragmatičan izbor da i dalje nastavljamo koristiti postojeće opiranje za sada, kako za nove, tako i za stare kreditne agencije, barem dok se ova regulatorna reforma okvira sekularizacija ne provede. E, dilema, dilema je ta da dakle, bi prvo trebali ustupiti neku regulatornu sigurnost za tržište sekularizacije e, jer je to dosta drugačije nego komparativno mapiranje. Hvala Mario Nava. Zahvaljujem Adamu na ovom istupnom izlaganju. E, vježba mapiranja je za nas vrlo važna kako bi kreditni rejt marketinzi mogli biti uključeni u uh, naše okvire koje dakle pružaju kreditne agencije i kao prvo će sada banke moći koristiti kreditne rejtinge koje izrađuju velike, ali i male kreditne agencije i tako će moći procijeniti svoj rizik. Mi e, podržavamo konkurentno mapiranje u svim sektorima, to je ono što ste vi unijeli u zakonodavstvo, dakle kvantitativni i kvalitativni elementi, da dakle pojačamo tržišno natjecanje i da se pobrinemo da će tržišno natjecanje u ovom sektoru koje je do sada bilo e, s vrlo malo zapravo konkurenata e, se poboljšati i to je nešto što je nama i dalje izuzetno važno. Hvala. Hvala. Prvi govornik je Petar Zimon. Da, hvala lijepa kolegama. Do, na, na izlaganju pa i zbog ovih raznih e, interesnih sukoba. Ja svačam u kako ste mi teškom položaju i zahvaljujem i na ovoj primjedbi da treba i malim novim poduzećima omogućiti pristup tržištu, to je bila dakle namjera, ali ja zapravo vidim u jednoj točki da se upravo to nije dogodilo, na primjer kada se govori o trostukom A. Kada vidim da ovdje imate 496 e, e, trosukih A koje morate izraditi i niti jedan od njih ne, ne smije doživjeti pogrešku. Ako imate jednu grešku onda morate više od tisuću, ako imate e, dvije greške onda više od 1500 i tako dalje. Dakle, čisto kvantitativne procjene. Kako bi netko pri mapiranju u najvišoj kategoriji dobio dva stostruki A. Dakle, ako se želi ući u najbolju kategoriju, moram toliko mnogo e, A ratinga bez ikakve greške e, predati, pokazati koje zapravo mogu pokazati samo ove tri najveće rating agencije. Vi dakle tu potpuno se omogućavate pristupnom tržištu. Mislim, vi ste prikazali da postoje druge mogućnosti, pri kasnim lošim procjenama, dolazite i na kvalitativne elemente koje također uključujete kada se radi o pitanju e, kako treba nešto ponderirati. Mi moramo tu naći alternativu za samo e, kvantitativno prikupljanje pozitivnih rejtinga sa trostrukom A. Možda možete uzeti e, tih 496 e, ili možete uzeti još jedan kvalitativni element u to, nešto što bi spriječilo da ovdje stvorimo monopol, jer to je upravo ono što želimo razbiti. Hvala. Želi li se još e, netko drugi od kolega javiti za riječ? U ovoj točci neko iz klubova zastupnika. U redu onda vraćam riječ Ebi. Predat ću riječ mom kolegi Larsu koji će vam moći dati e, više tehnički odgovor na ovo pitanje. Ovo je ovaj, argument sa 496 promatranja koje je dovelo do određene kontroverze. Da se vratimo na sam temelj od onog što želimo postići. Kreditni rating bi trebao nositi sa sobom vrlo slabu mogućnost eh, eh, insolventnosti. Ako želite imati statističku sigurnost, naravno da morate imati i mnogo ovih procjena. Ovih 496 procjena dolazi iz tog zahtjeva, naravno da možemo se pitati je li to prava, prava razina, možemo možda uzeti nižu razinu. Ako to učinimo, onda vidimo da prema podacima se to jako ne mijenja. Male rating agencije će i dalje imati probleme s time da iznose dostatan broj procjena. Imaju možda 10, 20, 30 procjena što naravno onemogućuje da provedu pravilnu statističku analizu. Mi želimo imati kvantitativne dokaze, a ako to želimo onda eh, je to vrlo teško postići drugačije. Kao što je Adam isto naglasio, izazove s kojima se sočujemo su sljedeći. Kako možemo osigurati da eh, ih se potiče da prikupe te podatke. Rating trostrukog A je trenutno jedini rating gdje imamo razliku između većih i manjih rating agencija. Upravo zato da bismo potaknuli da male rating agencije prikupe dostatno podataka. Ako prelazimo na potpuno mapiranje, onda zapravo u potpunosti sekuritiziramo taj element, ali jedino što nam ostaje onda kao razlika je to trosoko A. A u potpunosti uskladiti to dvoje, to bi po našem mišljenju bilo problematično. Ja, e, Gospodine Simon, ja sam vrlo osjetljiv na ono što, s obzirom na ono što ste rekli. S naše strane mogu samo ponoviti da bez obzira kakav bio ishod, za nas ostaje za nas i dalje vrlo važan, zapravo ključan element u tom sektoru da zadržimo konkurentnost Oprostite što moram na ovom mjestu još nešto dodati, ali vi ste kod loših procjena kvantitativne i kvalitativne elemente pripustili na isti način, uzeli na isti način u obzir. Ali samo kod trostrukog A insistirate na isključivo kvantitativnim mjerama i to nužno dovodi do rezultata da će samo velike tri najveće tri imati taj trostruki A rating. A kad pogledamo što je to i pogledamo ovisnost o tim trima najvećim bankama, najvećim sustavima, onda moram otvorno reći da to nije prihvatljivo. I to je otvorena poruka koju ste dobili ovdje. Druga stvar, ja razumijem da vi kažete da vam je za procjenu od e, rating agencije potrebno da bi bila upravo pouzdana, da ima i nekakvu stopu uspješnosti koju se uzima u obzir. Ali zašto ne razmišljate onda da osim kvalitativnih elemenata kod kvantitativnog izračuna uzmete sasvim drugu jednu kriteriju, jednu drugu razinu i, i, i stopu koju mora ispuniti. Da kažete nešto da se unutar nižeg ukupnog rejtinga onda stavlja visoko, visoki kriterij za procjenu koja nema u sebi grešaka i koja neće u krivo ovesti. To ovo je sad nešto što sam rekao čisto prema svojoj intuiciji, to je jedno teški način traženja rezultata, ali da bi doveo do jednog stvarno objektivnog rezultata. Vi govorite o monopolu, ali to je zapravo oligopol i ostati pri tome, znači na ona tri velika bankarska sistema, to je potpuno neprihvatljivo. Da, ja sam shvatio što ste govorili o konkurenciji. Dakle, ako idemo do stotine, možda ćemo pomoći jednoj, dvijema ili eventualno trima agencijama za rating. Ne možemo ići tako nisko, a da bi to završili prema vašim napucima. Ono drugo na čemu mi insistiramo, nisam baš sasvim siguran da se slažemo u toj točke, ali metodologija koju mi primjenjujemo je isključivo kvantitativna. I ovo što ste vi govorili da u drugim kategorijama procjene koristimo i druge metode, očito zato što su vjerojatnosti da grešaka zapravo deset i do 10% ide mogućnost pogrešaka da bi se došlo do trostrukog A rejtinga. I to je vrlo problematično. Dakle, mi smo sve što smo govorili, govorili zapravo na temelju isključivo statističkih razmišljanja i statističkih argumenata. Ali dobro, razmotrit će se i ono što ste vi tu rekli, Sven. Prvo moram reći da u cijelosti podupirem ono što je rekao Peter Simon. I vi ste zapravo zabilježili i shvatili u čemu je poanta bila i to je bio jasan signal vama upućen da ćete možda naići na probleme. Sad, što znači da ste vi prihvatili to, da ste vi to čuli? Da li namjeravate, dakle, ponovno razmotriti svoje E, svoj način rada i svoju metodologiju ili što? Kad ste već dobili jasni signal od parlamenta, kako ste sami rekli. Dakle, jasan je ta poruka i signal kojeg je dan, koji je dan od parlamenta eba Ali kao što sam već čekao u svojim uvodnim izjavama, mi smo razmišljali i na taj drugi način, ali smo pokušali naći jedan kompromisno rješenje kako bi ograničili tu stvar i da omogućili da se radi zapravo jedan isti, isto mapiranje i za manje i veće institucije, jer nam to kvantitativni podaci omogućuju. Oni nam to olakšavaju i omogućuju. Međutim, mi ćemo vaše napomene i vaše procjene uzeli u čuli ovdje i mi ćemo još E, jedanput razmotriti stvar kako bi mogli ovdje možda još jedanput o tome razgovarali i ovo našem isključivo kvantitativnom pristupu kod analize podataka statističke za donošenje rejtinga. Hvala lijepo, mi u cijelosti zapravo podupiremo ono što je rekao su članovi odbora, prvenstveno Peter Simon i smatramo da ovo jednostavno nije dovoljno što nam je ovdje vaše strane prezentirano jer mi smo imali vrlo jasnu formulaciju što smo napisali i znali smo da želimo pove, povećati konkurentnost na tržištu na kojem su do sada dominirale i zapravo imale monopol ili ako ćete oligopol tri najveće banke. I vrlo je jasno bilo da se trebaju poduzeti napor kako bi se i proveli napori na tome u u, u realnosti, a ne samo u teoriji, nego bi se doista nešto učinilo vrlo konkretno da se i manjim elementima i manjim subjektima na tržištu omogući sudjelovanje. Hvala, sad prelazimo za sljedeću točku dnevnog reda, zapravo zadnje za prije podne. I riječ je o... I prvo dajem riječ Adamu Farkašu, a poslije Jeremu Hoeru. Hvala ponovno. Dakle, nekoliko uvodnih napomena o radu EBE e u vezi politike, naknade i isplate. CRD pokušava postići da to bude jedna dosljedna i konzistentna politika koja omogućuje jedno zdravo i pametno i mudro rukovođenje i u bankama. U tu svrhu su zakonodavci već i primijetili, što su zakonodavci znali već prije, CRD4 zapravo jača sve zahtjeve u smislu da ograniči sve moguće um, bonuse, da uvede dakle gornju granicu i da se zna koliko će biti omjer između fiksnog i, i variabilnog dijela plaća, odnosno naknade. Naravno, mi smo htjeli sve u svemu učiniti naše institucije manje ranjivima prema posljedicama krize i sve na tržištu. Sad u skladu sa našim mandatom iz CB4 mi smo prijašnje smjernice o toj politici dakle nagrada i nagrađivanja promijenili. Od 4.6.2015. će to biti zapravo smatra se da će stupiti na snagu, a u svibnju će biti javno saslušanje o tim našim smjernicama, koje de facto harmoniziraju upravo naše odredbe iz CRD4 direktive sa našom politikom isplate bonusa i općenito nadoknada. Glavno, glavno težište je tome da se vidi šta je variabilni dio, a šta je fiksni dio plaćanja i s tim se u tim u vezi se mora uskladiti onda ograničenje isplate bonusa. Uglavnom, mi smo, sve se to zasniva na ono što smo objavili još listopadu 2014. I smatramo da će to biti stalno i da će biti potpuno javno. Sjemenice također daju i daljnje objašnjenje te ograničenja gornjeg tih bonusa. Smjernice također se bave identifikacijom svakog rizika. Kriteriji za tu identifikaciju su već određeni, a primjena ovih politika i procjena učinka uspješnosti su također sadržani u smjernicama. Uglavnom smjernice se odnose na najviše zaposlenike svih institucija i trebaju zapravo osigurati jedno dugoročno usklađivanje politike naknade, isplate plaća, naknada i bonusa sa jednom dugoročnom zdravim statusom firme. Neke zakonodavstva su taj načelo proporcionalnosti kako je navedeno u članku 92 e, direktive CRD 4 tumačili kao da bi to e, zapravo omogućilo neprimjenu stanovitih zahtjeva, pogotovo odgađanje aranžmana ili isplatu u različitim financijskim instrumentima, barem za manje ili slabije institucije na tržištu. Međutim, bez obzira na to, to ni u kom slučaju nije u skladu sa našim smjernicama. Mogućnost da se za male institucije čine izuzeci to nije uključeno u tim smjernicama. Dakle, takav način čitanja FDA u kombinaciji sa onim što je recimo poželjno za lakše primjene kod manjih firmi. Tu smo tražili naravno odgovore i input dadatni u javnim konsultacijama kao i u razgovorima sa različitim predstavnicama velikih i svakakvih korporacija kako bi vidjeli da se taj sistem nadoknade i sistem plaćanja primjeni jednako na sve institucije. Mi pokušavamo vidjeti što se može implementirati kako bi se smanjili troškovi onda u manjim firmama gdje nije zajamčeno da će biti se mogu pridržavati naših smjernica. Neki su pri, predložili različite amandmane i to bi svakako za Europsku uniju značilo da im treba više vremena da to obradi, da se to može onda primijeniti. Na kraju EBA smatra da se te smjernice moraju brzo završiti kako bi se zajednička politika isplate naknada mogla pripočeti što prije primjenjivati i ne bi to ni u kom slučaju trebalo odgađati zbog rasprave o proporcionalnosti koja se odnosi samo na jedan dio tih smjernica. Ono što je sigurno je da se, ako se ova nametne ograničenje gornja granica, dakle svih mogućih bonusa, on neće ni moći ni jedan korporacija odbaciti unutar Europske unije, bez obzira čak i na njihove dioničare ili skupštine dioničara i njihove odluke. Dodatno, EBA je također tražila informaciju od NCA, u, dakle svim nadležnih tijelima, u odnosu na mogućnost da se poveća omjer između varijabilnog i fiksnog dijela naplate na 200%, do 200% čak. Nadalje, mi i dalje pratimo mjerila i sve referentne vrijednosti koje su bitne kod procjene trendova u isplatama naknada i odlučili smo da naš E, izvještaj koji smo ovdje najavili objavimo sredinom 2015. A to će se naravno bazirati na financijskim podacima iz 2013. A do kraja 2015. objavimo izvještaj koji se bazira na podacima iz 2014. Hvala. U ime komisije. Hvala lijepo. Dakle, mi ćemo biti vrlo kratke o ovome. Komisija apsolutno pozdravlja rad EBA koja je napravljena ovim smjernicama o isplatama i mislimo da je to jedno vrlo, vrlo važno instrument, alat kako će pomoć zemljama članicama kao institucijama za nadzor da implementira CRD e 4 direktivu na jedan jednaki i konzistentan način u cijeloj Europskoj uniji. Mi smatramo da se te smjernice moraju u cijelosti biti usklađeni sa terminologijom i sadržajem direktive CRD4 koja je ovoj kući već donesena. Za primjenu tih smjernica nije potrebno da to formalno Evropska unija, odnosno komisija još odobrava ili usvaja na bilo koji način. Mislimo da kada se završe javne konsultacije da će se moći krenuti s tom primjenom. Svi znamo da je tekst tih e, same politike naknade vrlo kompleksan i da postoje različite ideje kako će se neki dijelovi teksta protumačiti. Dobrim dijelom je to kolega već iznio. Postoji rasprava da li će biti zakonski moguće, pod izvjesnim uvjetima naravno, da se kod malih poduzeća ili Eh, srednjih poduzeća koja nemaju ali kompleksnu strukturu, da se oni izuzmu iz primjene ovih smjernica o plaćanjima njihovih menadžera i viših službenika. Međutim, komisija ne predviđa nikakva izuzeća kao što je piše u smjernicama. Prema tome sada čekamo sve komentare koji su stigli i pitanja u javnoj raspravi koji će ići onda u dubinu i raspravljati o tim pravima o toj usklađenosti sa direktivom CD4. Također su nam u ovoj izradi e, pomagali vanjski konzultanti, a osim toga kad završimo kompletnu našu proceduru e, javne rasprave, mi ćemo to vratiti parlamentu negdje u lipnju 2016. kad vidimo, završimo dakle našu analizu, javnu raspravu i prvu fazu primjene. Hvala lijepa. Prvo govori Eliza Ferreira. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih poduprla ovo tumačenje koje nam je prezentirala EBA, a čuli smo od komisije i potvrdu toga. Mi dakle smo uvjereni da razina 1 ne dopušta nikakva izuzeća i posebne tretmane, bilo koje vrste, kada je u pitanju politika nagrađivanja i isplaćivanja plaća, nagrada i bonusa. Prema tome ja bih u ime svog kluba zastupnika rekla da mi podupiremo takvo tumačenje koje ne samo da slijedi tekst, nego i namjere e, svog svih zakonskih akata s razine 1 i to u smislu, čak i ako dođe do vršenja velikog pritiska, mi ga i očekujemo, i on stiže iz različitih, stiče iz različitih područja industrije, da ćemo mi ostati vjerni duhu, ideji, teksta, drugim riječima, to znači da nećemo uvoditi niti pripuštati izuzeća u tom, u tim smjernicama. Da bismo bili operativni, moramo biti jasni, jednoznačni i potpuno konsekventni da se to svuda, posvuda isto primjenjuje te smjernice EBE i nadamo se da u konačnom procesu nećemo odstupati od te linije, inače bi moglo doći do vrlo ozbiljnih problema u priznavanju ovog, uopće ovih smjernica kao valjanih pravno gledano. U ostalim detaljima načelo ovog nadoknađivanja, pogotovo omjer fiksnog i variabilnog dijela plaća ili bonusa je vrlo, vrlo jasan. Prema tome nemojte stvari još sad ovdje dodatno zakompliciravati ili zaobilaziti neka pravila, jer to nije apsolutno u duhu onog načina na koji je parlament do sada radio. Hvala lijepo. Ima li još neko da se javlja za riječ? Sven? Da, i mi pozdravljamo da ste prihvatili taj jedan sveobuhvatni pristup koji se primjenjuje unificirano. Imam dva pitanja samo. Prvo, govoreći o smjernicama, očito je da nacionalne vlasti nisu primorane slijediti Zbog toga smo, pozdravljamo da ćete vi objaviti tko što od toga primjenjuje i slijedi. Ali isto tako vas pozivamo da objavite i sve razloge zašto su bil te smjernice uopće donesene Prema tome, ako nacionalne vlasti ne slijede ta pravila, treba to objaviti. Bilo bi dobro da nam vi date, da nam obećate da ćete to i objaviti, uključujući razloge zašto ko ne primjenjuje. Drugo, ovdje su vođene različite diskusije o tome da li pravila CRD da se reguliraju sve plaće, isplate, bonusa i svega na jednoj konsolidiranoj ili podkonsolidiranoj osnovici, da to bude obvezujuće. I sad o tome se raspravljava. mi smatramo, mi bi to samo mogli pozdraviti jer smatramo da bi to trebalo zaista primijeniti na sve, inače ćemo imati ovdje, ako predvidimo bilo kakve izuzeća, imat ćemo raznih zaobilaženja zapravo propisa. I na kraju, nešto što je, to je granica koja je određena, gornja granica prihoda određena u ovim smjernicama, koja zapravo ja bih je nazvao nedovoljno jasnom. Zato što, iako su razlozi bili vrlo, vrlo ozbiljni i teški, i htjeli smo prekinuti sa različitim prijašnjim praksama koje smo imali kod odšteta i otpremnina. I Htjeli smo prekinuti sa tim zlatnim padobranima i zapravo uvesti jedno stroga pravila. Ali zatim, pitanje isto tako kakve su otvornine i odšete. Ako recimo neki zaposlenik počini neku tešku grešku, onda se još uvijek, unatoč tome što znamo da su napravili loš posao, greške počinili, oni svejedno odlaze i napuštaju poduzeće sa velikim isplatama i mislimo da to treba prekinuti, a javnost ne zato ni nema pojma o tome i ne razumije. Mislimo da trebamo ista moralna prava na sve primijeniti, kao što nam je to već poznato, iz industrije, iz privrede, iz društva. I zbog toga bi jako pozdravili kada biste vi ta pravila jasnije ovdje istaknuo i tako da se zna da bilo kakva zloporaba, počinjanje namirnih grešaka ili ostalog isključuje daljnja plaćanja odstota otpremnina i slično. Hvala. Hvala, ima li još nekih intervencija? Ne, onda EBA. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem na pitanjima i isto tako na komentarima koji su izražavali podršku. Par elemenata. E, što se tiče ovog mehanizma comply or explain, dakle ili se pridržava ili objasni, trebaju se tiskati izvješća od nadležnih tijela da li e, oni funkcioniraju u skladu sa smjernicama i ako postoji određeno e, objašnjenje što je rijetkost, to se isto tako objavi tako da imamo punu transparentnost kada govorimo i o ovom posebnom slučaju. Dakle, tu se mogu jasno obavezati u tom pogledu da će to tako biti. Drugo što se tiče primjene smjernica na konsolidirane grupe, dakle tu se treba dati više jasnoće kada govorimo o samom području primjene i želimo i izbjeći mogućnost dakle za obilaženja pravila. Što se tiče samih otpremnina, ono što vam ja mogu reći je da ćemo se pažljivo pozabaviti tim aspektom, ali naravno u skladu sa zahtjevima razine 1 trend e, je tu vrlo jasan. Da, dakle, pojedinačne institucije dobiju nekako više manevarskog prostora kada govorimo o tim instrumentima plaćanjama i da se ne dozvoljavaju isplate većih bonusa usprkos činjenici da možda kasnije, dakle samo ponašanje u skladu sa ciljevima e, same organizacije ili institucije, ali time ćemo se još pomno pozabaviti pred kraju rade na ovim spjednicama i ako će biti potrebno još više jasnoća, zasigurno ćemo to pokušati pružiti. Hvala lijepa komisije. Zahvaljujem čisto. Drugo pitanje gospodina Gigolta i i sviđa mi se vaše pitanje, jer već smo imali neka pitanja od strane industrije, pozabavili smo se time, jer tu se u stvari radi o tome, dakle, koje je ovdje same područje e, primjene, da li se radi o samim grupacijama ili isto tako i o samim e, poduzećima koji su povezani Dakle, podružnice, ako se možda i ne vide, recimo kao banke, već upravljaju nekim institucijama koje upravljaju institucijama, oni spadaju u područje primjenih financijskih institucija, pa onda takva jedna podružnica bi isto trebala e, biti uključena u ovaj SED 4. Tu postoje možda neki drugi e, disciplinske mjere i načine, ali po našem mišljenju vrlo jasno, a tu smo se i pravno savjetovali, e, su oni dio toga i dakle moramo uistinu osigurati da se SED četiri u nikom smislu ne zaobilazi. Mislim da možemo sada zaključiti ovaj dio dnevnog reda i želio bih se zahvaliti mba Adam Farkasu i svim kolegama i François Hilbergu što su doprinijeli e, ovom vrlo zanimljivom dijelu našeg dnevnog reda. Vrlo jasno su iznešena mišljenja parlamenta. 26. svibnja ćemo opet imati ovu vrstu razgovora. Možda možemo napraviti jednu kratku stanku. Čekamo na povjerenike Dombrovskisa i Moskovicija. Hvala. Dear colleagues, I think we can start. Drage kolege, mislim da možemo započeti. Najtoplije pozdravljam podpredsjednika Dombrovskog i povjerenika Moskovicija što su ovdje s nama u Ekonu i sudjeluju našem eh, gospodarskom dijalogu s komisijom o europskom semestru. Nalazimo se u jednom istinu vrlo važnom trenutku kada govorimo o ovom paketu ekonomskog ili gospodarskog nadzora. Komisija je to predstavila krajem veljače. I onda ovaj novi ciklus vezano uz smjernice e, koje su isto tako već predstavljene. I sada rad vezan uz preporuke za pojedine zemlje. S jedne strane imamo komisiju, s druge strane države članice koje predstavljaju svoje programe stabilnosti i programe nacionalnih reformi. Unutar jednog okvira ja vidim jedan prvi korak ka jednoj koherentnjoj ekonomskoj politici, odnosno pristupu toj politici od strane komisije. U njihovom godišnjem pregledu rasta su tu iznijeli jedno vrlo jasno stajalište, one čuveni trokut, e, ulaganja, fiskalna konsolidacija koja spirena ka rastu i reforme, strukturne reforme i sada da se tim pitanjima više bave kroz smjernice za gospodarstvo i zapošljavanje. I mislim da je taj postupak koji je do sada se odvijao bio konzistentan u pogledu te orijentacije, a isto tako što se tiče inovacija u pogledu tog elementa tumačenja E, odredbi pakta za rast i stabilnost u pogledu fleksibilnosti. Tako da imamo istovremeno dakle više jedan element sigurnosti u pogledu toga kako primjenjivati to pravilo i više ovako jedan gospodarski pristup komisije. Naravno temeljem instrumenta koje do sada imamo. Imali smo već tu raspravu i znamo da je i vi dalje vodite u pogledu toga kako možemo poboljšati te naše instrumente. Ali vidim dakle prve znakove jednog novog pristupa, e, tu vam se zahvaljujem i pozdravljam te vaše napore. Mislim da možemo započeti. Daću prvo riječ kako bi mogao potpredsjednik e, Dombrovskis iznijeti svoje izlaganje i onda kod njega povjerenik Moskovici, otprilike 10 minuta, prvo potpredsjednik je Dombrovskis. Gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, želim vam se prije svega zahvaliti e, na ovom pozivu, na ovom našem dijalogu o gospodarskim temama. E, mislimo da tu Europski parlament uistinu ima jednu ključnu ulogu kada govorimo o oblikovanju dakle socijalne i gospodarske politike Europske unije i mi ovaj gospodarski dijalog vidimo kao jedan važan doprinos e, jednoj demokratskoj odgovornosti koja je potrebna kada govorimo o ovim postupcima u pogledu koordinacije unutar Europske unije. Što se tiče gospodarske situacije u EU, uniji, po prvi puta od 2007. očekujemo da će svih 28 država članica imati pozitivan rast. To je činjenica koje se mogla vidjeti u našim e, zimskim predviđanjima, odnosno prognozama tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Trebamo ipak još vidjeti kakav će biti daljnji razvoj u Grčkoj, jer naravno određeni učinci su tu još pomalo nesigurni. ali u skladu sa našim e, prognozama u pogledu dakle, zimskog razdoblja možemo očekivati rast. Ali isto tako trebamo reći da taj oporavak je spor, dosta relativno slab, i nema dovoljnog napretka što se tiče stvaranja radnih mjesta. Tu postoje neki pozitivni znakovi isto tako na tržištu rada, kako kroz određene ekonomske razvoje, tako i kroz strukturne reforme koje su primijenili čitav niz država članica i očekujemo jedan veći pad nezaposlenosti od 2016 a jedan manji pad nezaposlenosti čekamo već u 2015. Kada govorimo dakle o tom jednom slabijem oporavku, komisija je tu usvojila svoj paket e, što se tiče ekonomskog nadzora 25. veljače i taj paket se zasjeva na tri prioriteta koja su već isto tako spomenuto u godišnjem pregledu rasta za 2015. Dakle, to je pojačana ulaganja, fokus na e, strukturna ulaganja i fiskalna odgovornost. Tri osnovne poruke možemo zaključiti s obzirom na ovaj paket iz veljače. Prva je sama korekcija makroekonomskih neravnoteža i to napreduje u čitavom nizu slučajeva, međutim u nekoliko država članica imamo još dosta velike neravnoteže. Provedba, dakle, e, preporuka za pojedinačne zemlje iz 2014. je samo djelomično primijenjena, dakle tu su određeni problemi kod nekih što se tiče same provedbe. Jasno je da same ambicije i dinamika reformi je nešto što treba malo pojačati kako bi e, se mogla imati jača i bolja fiskalna politika. Ono što isto tako vidimo je da ta strukturna politika je vrlo važna, ne samo kako bi se ispravile te neravnoteže, već kako bi opet moglo doći do snaženja rasta i riješiti neke socijalne probleme koji su nastali, koji su se i pogoršali tijekom krize. Što se tiče samog ovog paketa gospodarskog nadzora, taj paket sadrži dakle izvješća pojedinih zemalja gdje se procjenjuje ekonomski razvoj, ekonomska politika i preostali izazovi pojedinih država članica, ali isto tako što se tiče eh, eh, područja Europske unije u cjelini. 16 eh, zemalja članica je bilo podvrgnuta jednoj detaljnoj analizi, isto tako procjeni makroekonomskih neravnoteža. Ta analiza pojedinih zemalja je predstavljena tri mjeseca ranije nego što je to bio slučaj prethodnim europskim semestrima kako bi upravo to vlasništvo nad tim semestrom se osnažilo i dalo više vremena za dijalog sa vladama, sa socijalnim partnerima u pojedinim državama članicama e, prije dakle samih preporuka za pojedine zemlje. E, kvalitativna procjena vezana uz napredak e, pojedinih zemalja iz 2014. i vezano uz preporuke iznose za 40 2 tih CSR-a, dakle e, preporuka možemo reći bilježi određeni napredak kod 8% značaja napredak, a punu provedbu e, je uslijedila dakle nakon toga. Ograničeni napredak 36% i 12% u pogledu ovih posebnih preporuka. Što se tiče fiskalne politike, e, kada govorimo o paktu za stabilnost i rast i pridržavanja država članica u pogledu tog e, pakta, postoje zemlje koje su izložene određenom riziku neusklađenosti, to smo utvrdili u studenom. Tu Italiju, Belgiju i Francusku trebamo spomenuti. Analiza se temeljila na dakle, predviđanjima za 2015. Europsku ekonomsku prognozu za zimu i najbolje moguće korištenje fleksibilnosti unutar e, pakta za rast i stabilnost. Uzimajući u obzir sve faktore uključujući i slab rast, inflaciju i provedbu strukturnih reformi, zaključeno je da e, pokretanje prekomjernog e, postupka za prekomjerni deficit e, nije nešto što ćemo promijeniti niti za Italiju, niti za Belgiju. Što se tiče Francuske, bilo je jasno da oni trebaju osnažiti svoje napore što se tiče i fiskalnih napora i ovih strukturnih reformi i vijeće je usvojilo jednu novu preporuku da oni isprave do 2017. svoj prekomjerni deficit i Francuska je isto tako zamoljena da uloži dodaljne napore u iznosu od 0,2% BDP-a i to unutar ove godine, što znači sada i drago mi je što je taj napor potvrđen što vlada priprema. Tu imamo isto tako vrlo važne elemente koji su definirani u pogledu Francuske i to će biti redovito procijenjeno e, s obzirom na napredak i strukturne reforme. U kontekstu Europskog semestra i proljeće ćemo imati jednu procjenu za sve zemlje temeljem novih prognoza i uzimajući u obzir program e, za stabilnost i konvergenciju i nacionalne programe, odnosno programe za nacionalne reforme. E, tu, ako se bude smatralo da nisu dovoljni ovi napori u pogledu strukturnih reformi, poduzet ćemo nužne mjere. Kada govorimo o makroekonomskoj neravnoteži, čitav niz država članica je tu napredovo i ispravku ovih neravnoteža, ali još uvijek imamo probleme u određenim zemljama. Kada govorimo o toj perspektivi glavni nalazi su prije svega da je došlo do poboljšanja kada govorimo o samoj konkurentnosti međutim to još uvijek nije dosadno kako bi se osnažio rast i kako bi se e, stabilizirao vanjski dug. E, viškovi isto tako su prisutni u nekim slučajevima i tu su problem određeni nedostaci u pogledu ulaganja što treba dovesti do pojačanja u ulaganje i snaženje fiskalne politike. Treće, visoka razina privatnog i E, duga vlade je nešto e, što isto tako koči rast. I broj pet, zemlje Francuska, e, Italija, Bugarska i Hrvatska e, imaju dakle prekomjerne makroekonomske neravnoteže što zahtjeva poseban nadzor. Što se tiče Hrvatske i Francuske, tu će komisija odlučiti u svibnju da li će preporučiti e, aktiviranje u pogledu postupaka makroekonomskih neravnoteža. To će u stvari ovisiti o programu nacionalnih reformi koje će zemlje predstaviti i i vidjet će se da li je to dostatno kako bi se mogli riješiti za pitanje prekomjernih neravnoteža. Dakle, što se tiče sljedećih koraka, države članice će podnijeti svoje planove u pogledu politike u e, travnju. Što se tiče dakle, nacionalnih reformi, stabilizacije i konvergencije i onda će se za komisija iznijeti svoje prijedloge u pogledu preporuka za 2015. Što se tiče europskog e, semestra, to je vrlo važno kada govorimo o samoj kredibilnosti Europe i mi moramo zajednički proći ovaj test kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini kako bi se opet mogli vratiti e, na put prema rasu i održivom stvaranju radnih mjesta. Dakle, zahvaljujem na ovom pozivu za ovaj dijalog i nadam se da ćemo imati konstruktivnu raspravu danas. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo podpredsjedniku Dombrovskisu. Sada Pjer Moskovici. Uh, uh, dragi gospodine predsjedavatelju, dragi kolege, dame i gospodo, hvala vam lijepa na vašem pozivu, uh, na sudjelovanju u ovom ekonomskom dijalogu. Ovo je već treće redovito slušanje unutar ovog odbora u Europskom parlamentu. Sada na početku 2015. godine uvijek možemo reći da možemo napraviti više, uvijek nam je drago da imamo priliku govoriti pred ovim odborom, bit će mi drago odgovoriti na vaša pitanja, čuti vaša mišljenja. Ovakvi vrsti sastanaka su izuzetno važno za demokratski način donošenja odluka unutar europskih institucija i to nam svakako onemogućuje da izrađujemo bolje zakonodavstvo, da bolje djelujemo. Valdis je malo prije spomenuo glavne razine europskog semestra, spomenuo je e, pakt o stabilnosti rastu, pa ne kažem dvije stvari. Što se tiče fiskalnog dijela pakta, e, u ožujku je Ekofin o tome raspravljao, komisija je usvojila postupovne mjere za Francusku, Italiju, e, Belgijsku, Finsku. Što se tiče Francuske, Francuska je predložila komisiji da izradi nove preporuke za tu zemlju koja kao što znate ima određen, e, rok odgode do kojeg treba riješiti svoje prekomeni deficit. Odgovorili smo 2015-2017 taj rok. E, ekonomska prognoza za zimu pokazuje, i to je bilo jasno za sve, da će ispravak prekomjernog deficita u 2015. godini biti e, nemoguć Istodobno je Europska komisija radila na tome da se vidi hoće li moći doći do nekakvih aktivnosti veznih uz e, reviziju metodologije e, koju svojo vijeće prošle godine i mi nismo našli nikakve dokaze za to da Francuska nije ispunila svoje političke obveze vezano uz e, rok, u je razdoblje 2014-2014. Mi redovito radimo i znamo da su rezultati iz 2014. godine bili bolji nego onog što je očekivano i e, to je nešto što je naglasila Europska komisija, što je naglasila francuska vlada. Na temelju tih preporuka od 10. ožujka Francuska sada mora, kao što je Valdis na to podsjetio, poduzeti dodatne mjere u iznosu otprilike 0,2% BDP-a, oko 3-4 milijarde eura za ovu godinu. Imamo za to određen rok. Francuska vlada također, a to je 10. lipanj. Kao što je to potpredsjednik komisije rekao, mi radimo u uskom kontaktu sa francuskim e, službama. Francuska vlada je nekoliko puta već izrazila svoju e, angažman u tome da će ispuniti svoju riječ. I mi smo stoga u to, tim novim preporukama precizirali da su ti napori proračunske konsolidacije Francuske nešto što treba i dalje sustavno nastaviti e, 2016-2017 godine kako bi se postigao taj novi cilj koji smo si zadali, dakle to je 0,8% u 2017. godinu. Što se tiče Belgije, ta, Italije i Finske, Europska komisija smatra da otvaranje postupka prekomenog deficita nepoželjno u ovom trenutku. Što se tiče Belgije i Italije, oni ne mogu ispuniti proračunske preuzete obveze u tom roku. Ako, dakle, gledamo samo onaj, onaj, ono pravilo vezno uz dug za 2014. i 2015. godinu, ali te dvije države Kod njih je Europska komisija uzela u obzir dva faktora koje su nam se činila važnima. Mm, kao prvo, loš e, gospodarski uvjeti, slab rast e, i recesija. Kao drugo, činjenica da su te dvije države poduzele određene napore kako bi se uskladile sa srednjoročnim ciljevima. I kao treće, očekivanje da se na učinkovit način primijene strukturne reforme, da se konsolidira gospodarski rast, što bi zatim e, jednom, dakle dugoročno trebalo doprinijeti tome da se poboljša odnos javnog duga i u tom smislu smo odobrili predložene programe za te dvije države. Što se tiče Belgije, e, deficit koji smo procijenili je isto tako viši od one granice od 3% i mi smo zatim zaključili da je to bilo samo privremena iznimka. Što se tiče Finske, tu se radilo o tome da e, se je nadizišla ova granica od 60%, to je barem predviđeno za 2015. godinu. Taj iskorak su finske vlasti u potpunosti objasnile. Radilo se na primjer o nekim doprinosima sm u i drugim e, doprinosima. 2014. godine smo zatim nakon zadnje validacije izvješća, to se uzeli u obzir sada očekujemo fiskalne promjene od strane finskih vlasti prije nego što ćemo donijeti konačnu odluku dopustite mi da sad e, iznesem e, što ćemo napraviti sa ovih 16 država koje su e, izabrane za postupak detaljne revizije. Dakle, tu se radi o Mađarskoj, Hrvatskoj, Portugalu, Rumunskoj, Finskoj, Ujedinom kraljevstvu i drugim državama. To nam dopušta da vidimo nekih od problema koji se protežu u više država članica, da vidimo neravnoteže i kako su se razvili izazove vezane uz politike. Što se tiče prekograničnog razmatranja, mi bismo htjeli naglasiti nekoliko tendencija. Kao prvo, e, velik udio vanjskih e, pasivnih e, obveza samo dio strukturnog problema, zatim i dalje visoki viškovi e, bilance tekućeg računa što ukazuje na slabu dinamiku gospodarstva, zatim isto tako povećanje konkurentnosti koji je zabilježeno prošlih nekoliko država i dalje izostaje u nekoliko država članica, a na posljedku zabrinuti smo oko visoke razine privatnog i javnog dulja koje i dalje postoji u niz država članica na istoj razini. Niz teža koje ove države članice sada doživljavaju, naravno su različite prirode i različite ozbiljnosti. Iz toga je naš politički odgovor da te države članice moraju biti stavu pripravnosti sa Europskom komisijom i da moramo naći rješenja za pojedine države. Što se tiče postupka, mi smo iznijeli sljedeće zaključke, pet država, Francuska, Italija, Hrvatska, Bugarska i Portugal imaju e, ekscesivne makroekonomske neravnoteže koje od, zahtijevaju odlučujuće korake i nadzor. Francuska i Bugarska su se poboljšali svom prošle godine, a što se tiče Portugala, ta zemlja prvi put sada ulazi u taj postupak e, prekomjernog e, deficita nakon što smo 2016. godine završili program o makroekonomskoj prilobodi, To je logična posljedica. Italija i Hrvatska su na istoj razini kao i prošle godine, ali treba zabilježiti da za, za razliku od prošle godine je Slovenija uklonjena iz tog uh, stupnja prekomjernog deficita u, stupnja, u stupanj E, više, višeg deficita. Za Francusku i Hrvatsku će komisija u svibnju odlučiti hoće li se preporučiti aktivacija postupka u slučaju prekomjernog deficita na temelju nacionalnih programa reformi od kojih mnogo očekujemo i na temelju drugih obveza vezanih uz provođenje strukturne reforme koje bi trebali biti objavljene do tog e, datuma. Što se tiče ovih ostalih tri država, Italije, Francuske i Portugala, Europska komisija će e, za sada vršiti samo pojačan nadzor. Tri države članice u području eurozone, Španjolska, Irska i Slovenija, proživljavaju makroekonomske nemoteže koje zahtijevaju odlučujuće političke korake. Za njih ćemo također ustanoviti specifični fiskalni nadzor kao što je tome bio slučaj i prošle godine, dakle nikakva promjena se tu ne uvodi, a treba ponovno zabilježiti da u slučaju Slovenije smo odlučili e, smanjiti dakle, tu razinu zaduženosti. Njemačka i Mađarska oni su u situaciji makroekonomske neravnoteža gdje također treba poduzeti odlučujuće mjere. Za Mađarsku je ta situacija ista kao i prošle ali za Njemačku to predstavlja eskalaciju situacije za razliku od prošle godine, što e, je e, posljedica određenih makroekonomskih razvoja. Zatim ostanih e, pet država, Finska, Švedska, Ujedinjeno Belgijska, Rumunska, oni imaju makroekonomske neravnoteže koje ćemo nadzirati i dalje u okviru europskog semestra. E, većina država članica zadržala isti status, dok je Rumunska ove godine ušla prvo prvi put u postupak, od kad je u potpunosti uključena E, dakle u ponovno ciklus fiskalnog nadzora. Što se tiče sljedećih koraka i tu ću se zaustaviti, Europska komisija će procijeniti situaciju u okviru nacionalnih programa reformi te u okviru programa konvergencije i stabilnosti koje će države članice podastiti, a i vezano uz e, ekonomsku prognozu komisije za proljeće koje će se objaviti rano u svibnju. I na posljedku preporučit ćemo vijeću da izda preporuke specifične za pojedine zemlje s kojima bi se države članice usmjerile u tome kako da provodbe, provode koncentriraniji pristup nego u prošlosti. No, mi mislimo da će možda biti potrebno dosta dodatnih postupnih mjera. Dopustite mi da još jednom na kraju naglasim koliko mi je važna ova razmjena gledišta s vama to je svakako moja obveza kao povjerenika da redovito vas moram izvještavati o aktivnosti komisije vezano za ovu temu, ali kao što sam rekao, ta razmjena mišljenja mi pruža također priliku da raspravimo o raznim drugim temama, da to bude dio demokratskog postupka i nadam se da će rasprava biti zanimljiva, te se nadam da ću sa Valdisom uspjeti odgovoriti na zadovoljavajući i isepan način na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala i Pjeru Moskovisiju. Sada možemo preći na e, razdoblje postavljanja pitanja i odgovora. Imamo pet minuta za svako pitanje. Imamo naravno dva govornika. E, možete postaviti pitanje jednom ili obojici, ali preporučujem kolegama da pitanje bude kratko kako bi oni onda mogli i odgovoriti na, na pitanja. E, prvi govornik je Markus Ferber. Hvala lijepa Gospodine predsjedavatelju, gospodine potpredsjedniče, gospodine Priniče, kao prvo zahvaljujem vam na izlaganju. Rasprava i pridržavanje pravila iz eh, pakta o stabilnosti i rastu. Rasprave o pridržavanju eh, pakta o stabilnosti i rastu i odluke Europske komisije su važan sastavni e, dio i važan događaj, važan i politički događaj. Mislim da se moramo postaviti pitanje hoćemo li pravila koje smo proveli sada e, moći naići na objektivnu procjenu Europske komisije, a pritom se politički dogovor postiže u vijeću. Pitanje je dakle da li taj mehanizam dobro radi. Bivši potpredsjednik komisije Oli Rehn je u tu svrhu 2012. godine uveo e, funkciju Chief Economic Analysta u okviru Europske komisije. To bi dakle trebalo biti nezavisna funkcija koja na znanstvenoj osnovi provjeruje koliko se pravila iz e, pakta osobnosti rastu doista primjenjuju. Mislim da je takva neovisna analiza jedan dobar temelj za donošenje odluke komisije, ali to može ispuniti jednu drugu funkciju. Te analize bi omogućile javnosti da si sam sama stvori stav o tome koliko se doista primjenjuju pravila iz pakta o stabilnosti i rastu. S tim u vezi moje pitanje. Koje su bile te analize tog glavnog gospodarskog eh, analitičara za vaše odluke Hoćemo li možda moći dobiti i objavljene te analize i kako u budućnosti gledate e, na tu ulogu glavnog gospodarskog analitičara kako bi imali više transparentnosti u e, to, oko toga kako Europska komisija donosi odluke. Hvala vam. Hvala. Moskovici, kao prvo želim e, uvjeriti gospodina Febera da su odluke koje je komisija donijela donesene na temelju vrlo objektivnih eh, eh, faktora u skladu sa člankom 6 imamo posebne ovlasti na ovom području, valde se ja i stoga smo mogli sami donijeti te odluke. No to nije bio izbor gospodine Junkera, on je htio da se takva odluka donosi u okviru kolegija, tome smo posvetili dobar dio dana i odluka je donesena od strane kolegija, na tome insistiram i to na jednoglasan način i to je i važno naglasiti zato što smo mi zapravo htjeli primijeniti pravila, e, obaviti ozbiljan posao, uzevši u obzir objektivnu situaciju u pojedinim državama članicama. Ove promjene koje su od tada se dogodile e, će nas navisati na to da u, listop, u studenom pogledamo završne brojeve kao prvo i kao drugo. Mislim da to isto tako pokazuje da su odluke koje smo donijeli u ožuku bile dobre za velik broj država članica. Što se tiče ostalog, naravno da se slanjamo na našu službu. Imamo i rad glavnog analitičara, imamo i rad e, osoblja u okviru ekofina, dakle e, imamo jedan dio posla kojeg obavlja ekofin, to je se nezavisno također e, tijelo i to zatim se dovodi do naših odluka. Te odluke su javne, ali naravno zapisnici rada službe to nisu i to je shvatljivo, no mi smo tu zajedno sa potpredsjednikom komisije da e, odgovorimo na sva vaša pitanja i u tom pogledu dakle nema nikakvih tajni. Hvala Eliza Ferreira. Hvala, ja ću govoriti na engleskom, pokušat ću biti brža. Tako. Zahvaljujem vam na tom e, dijalogu. Ja bih se htjela dotaknuti e, dvije stvari. Jedan je, su posljedice makroekonomskih neravnoteža, samo da podsjetim da makroekonomske neravnoteže uključuju također i analizu načina rada e, različitih država članica, ne samo individualnih država članica, već i poveznice između država članica posebice kada se radi o učinku horizontalnih politika i to preljevanje ti međusobni učinci jedne države članice na druge. To je na neki način zaboravljeno tijekom analize i sada na neki način odvostručujemo ono što radimo zapravo u okviru postupka u ekomenom deficitu tako što rješavamo interne neravnoteže gospodarstva. To nije e, jedina posljedica koje bi taj postupak trebao imati. Zatim treći stup, e, strukturne reforme, mislim da je sada došlo trenutak da Europska komisija izvrši reviziju strukturnih reformi i meni bi čak bilo draže da promijenimo sam taj naziv. To se sada pretjerano koristi i to dovodi do čitavog niza političkih problema. Mislim da je sada došao pravi trenutak da pogledamo pojedine države članice da promijenimo taj sustav. Jer strukturne reforme jesu potrebne, ali e, njima je potreban i određen vremenski rok, njih trebaju provesti države članice u uskoj suradnji s Europskom komisijom, njima treba riješiti probleme poput revizije pravosudnog sustava, modernizacije javne uprave, obrazovanje, inovacije. To bi trebao biti novi koncept kojim ćemo započeti jasan dijalog i e, s kojima ćemo imati jasne e, bolje preporuke za pojedine zemlje i to na harmoniziran način, na jasan način sa odgovarajućim vremenskim okvirom. To su dakle samo dva elementa za koje ja smatram da bi uvelike poboljšali kakvoću makroekonomskog nadzora u Europi. Hvala. Uh, uh, Hvala lijepa, potpredsjednik Dombrovski će odgovoriti. Hvala vam na pitanjima. Dakle, prvo, što se tiče analize makroekonomskih neravnoteža. Mm, u svakom slučaju smatram da je to jedan od rezultata napora europskog semestra. Naime, da zemlje članice u sve većoj mjeri sagledavaju da su njihove makroekonomske politike i njihove naravno teže eventualno razlog za jednu zajedničku zabrinutost i da mogu isto tako potaknuti jedan domino efekte se mogu razliti i prenijeti na čitave, e, na, na ostale zemlje članice, dakle da se deficiti i suficiti mogu odraziti na cijelu Europsku uniju. Ali potpuno je jasno da postoje implikacije za politiku jedne zemlje članice koja se dakle, odražava na drugu zemlju. Glede, i zato i moramo to nadgledati i osvijestiti Što se tiče strukturnih reformi, mi tu pokušavamo kao prvo vidjeti kako ćemo popraviti naš način komunikacije i dijalog sa zemljama članicama u vezi sa strukturnim reformama upravo. U europskom semestru smo promijenili čitav plan, kako smo planirali kalendarski postupati u tome kako bi i omogućili veće i duže vrijeme, više vremena za dijalog sa zemljama. Pa prema tome smo i izvješća, specifična izvješća za pojedinu zemlju i dali tri mjeseca ranije kako bi upravo našim socijalnim partnerima i samim unutar tih zemalja i samim zemljama članicama dali mogućnost da dođu do jednog, nadamo se, e, da dođemo do jednog boljeg izvješća, uravnotežijeg izvješća, da se vidi jasnije što komisija očekuje od dotične zemlje, članice. I isto tako da se i popravi e, stopa implementacije svih preporuka komisije koje je zemlja dobila. To je isto tako jedan veliki razlog za brigu, pošto smo vidjeli da je do sada još uvijek vrlo zapravo niska ta stopa implementacije preporuka koje smo dali još i za 2014. Zbog toga i mijenjamo donekle proceduru europskog semestra, da bi imali više vremena za diskusiju, za zajedničko razmatranje, da kako bi na taj način došli do jednog uravnoteženijeg rješenja za svaku zemlju. Ako sam točno shvatila, vi dozvoljavate da se pokriju i druga područja, involviraju druga područja osim područja rada, kao što je recimo pravo pravosuđe i druga takva područja i za to predviđate posebne proračune u ovom procesu usklađivanja. Pa zapravo u tim preporukama za pojedinu zemlju se već e, i pokrivaju druga područja kao što je recimo pravosuđe ili upravljanje, javno upravljanje. Jer naravno zašto je Evropsko venstveno koncentrira na makroekonomske pitanja. Jer mislim to je povezano, upravo su pravosudna pitanje, pravosudni način funkcioniranja pravosuđa i javne uprave vrlo bitni jer to je dio našeg razmatranja kada izdajemo izvještaj po specifičan za svaku zemlju i da bi se izdale kasnije i preporuke. Jer to su ta područja koja djeluju naravno na makroekonomsku situaciju i politiku. Hvala vam lijepo što ste to odgovorili na sve ovo i istaknuli glavne točke vaše politike. Sada Bernd Luke. Hvala lijepo moje pitanje se odnosi na tretman Francuske unutar evropskog semestra. Već treći put je Francuskoj dala data odgoda da korigira svoj prekomjerni deficit i zapravo pravila, da iskreno kažem, za tu odluku, po kojim pravilima i na temelju čega je to komisija odlučila, to mi apsolutno nije jasno. Čini se da komisija ovdje ima jako, jako veliku slobodu, diskreciono pravo da potpuno sama odlučuje i tumači sve propise i odluči o tome koje će zemlje dati koliko odgode jer smatra da joj se recimo strukturne reforme uzimaju kao olakotne okolnosti, zbog toga nisu mogli postići rezultate koji su potrebni da smanje svoj deficit, pa su im dali i po dvije godine odgode, nakon što su već prije toga dva puta dali produžetak. I sad me zanima kako kanite Europski parlament i naš odbor uvjeriti u to da komisija nije postupala isključivo prema politički oportunnim načelima i da je pritom sebi uzimala potpuno nejasno velika diskreciona prava. A zatim me zanima već i sa što je rekao kolega e, Ferber, koji imate ex ante procjene za svoje postupke i iz reformske e, ideje, postupke i, procedure i koje onda imate ex ante post kasnije, dakle koje su ex ante procjene i koji su ex ante nadzori tih reformi koje ste proveli. Jer napokon moraju se vidjeti da li su mjere sa struk koje su poduzete da se postignu strukturne reforme doista imale željeni učinak, jer inače to sve ostaje vrlo voluntaristički. Ja se sjećam da je već irski ministar već reklamirao da kako je Irska treba dobiti jednaku fleksibilnost da im se uračuna i da ih se na isti način tretira kao Francusku. Drugim riječima, ovo što se radi sa Francuskom se daje, stavlja jedan loš primjer za druge zemlje koje onda naime smatraju da ako se prema Francuskoj postupa posebno sa jednim nježnim, do, da kažemo baršunastim dodirom, onda i one imaju pravo tražiti isti takav tretman i odgode, a prema tome kuda to onda na kraju vodi. Što se tiče načina koji smo donijeli odluke kao prvo, imali smo jednu jasnu činjenicu, a to je da u 2015. godini je svakako bilo nemoguće da se Francuska nalazi ispod tih 3%. I jednom kad smo napravili tu konstataciju, onda smo se postavili pitanje kakvu, vrstu odluke trebamo donijeti. Kako bismo donijeli tu odluku, u Europskoj smo razmatrali četiri točke. Kao prvo, je li bilo 2014. godine odgovarajućih aktivnosti i mjera na temelju nezavisnih analiza Ekfina e, smatrali smo da nisu nedostale takvih, e, nije dostalo takvih akcija i aktivnosti i e, zatim su daljnje analize to i potvrdile. Da nije toga bilo, onda bismo odmah morali preći u, u e, fazu sankcija. Europska komisija je na to bila spremna. A druga stvar su strukturne reforme, to podsjećam na odluku, dakle da smo podigli Francusku za jedan stupanj, da ćemo biti još i većih očekivanja. Čak smo se zadržali i pravo da otvorimo postupak u slučaju prekomjernog deficita koji nikad nismo koristili, a u slučaju da plan Francuske ne bude uvjerljiv. Naravno, to treba još e, procijeniti. Isto tako, obveze za 2015. godinu su se postavili pitanje su oni dostojni a tu postoji razlika između Europske komisije i Francuske, ta razlika je postojala i zatim su se poduzele odgovarajuće obveze gdje smo rekli da ćemo imati 0,5% smanjivanja sukladno deficita u 2015. godini i tu smo izrazito čvrsti o tome da se ta obveza i provede. Mislim da radimo u dobrim uvjetima sa francuskim vlastima E, fanska vlada se jasno obvezala na taj cilj. I zatim četvrto pitanje je bilo što će se dogoditi u 2016-2017 godini. Tu smo zatražili napor vezano strukturne reforme koji je dosta obuhvatan. I e, mogu vam reći da smo još jednom tu odluku donijeli jednoglasno, to je jasna odluka i ona sadrži, sadrži sve ove elemente koje ste zatražili. Dakle, to je uravnotežena odluka, e, zahtjevna odluka. To nije odluka koju smo ovako donijeli. 2016-2017 e, godina Francuska mora poduzeti određene strukturne reforme. E, Francuska mora proizvesti program nacionalnih reformi koji će biti vjerodostojan. Mi radimo u dobrim uvjetima sa francuskom vlašću, to su vrlo zahtjevni uvjeti kada se radi o tome što treba primijeniti, tu uvijek radimo u skladu sa, sa pravilima i vrlo smo zahtjevni. Hvala. Silvi Gular, neću komentirati ovo što je rečeno, mislim da je to malo e, na neki način samo pohvala već e, <laughs> gotovog stanja koji je nepromijenjen. Mislim, iako je to važan element, to što je Europska komisija donijela tu odluku jednoglasno, ipak smatram da je malo kontroverzno kad čujemo da je, nije bilo alternative. No mene zanima jedna druga stvar. Makroekonomska neravnoteža. To je najvažniji instrument eh, i to je Liza Ferreira isto i rekla koja se sadrži u paktu od šest mjera. Stvar je u tome da ako želimo stvarno pogledati razna preljevanja, uzeti u obzir poveznice među našim gospodarstvima, onda moram reći da vaše izlaganje na neki način kao neka monografija pojedinih država članica. Mislim, koji je vaš sveobuhvatni stav o gospodarstvu eurozone? Kako procjenjujete što je Mario Draghi na čelu Europske središnje banke donio određene odluke, a isto tako me zanima, gospodin Dorfis, kako vi procjenjujete to da se koristi taj instrument, to je instrument s kojim se žele kontrolirati um, isto tako i deficiti kao i, sufi, su, kao i višci, suficiti, jer neke države članice imaju jedno, a druge drugo, a što mislite da bi se moglo dogoditi, jer ste jučer izjavili da je, na primjer, situacija u Grčkoj izuzetno složena, što je, mislim, stvarno veliki understatement. Uh, well, uh. Um, uh kao što znate, u okviru europskog semestra mi pokušavamo zapravo zadobiti jedan pregled ekonomskog stanja. I to gledamo kako na fiskalne, tako i na makroekonomske neravnoteže u pojedinoj zemlji i te dijelove njihove privrede i pokušavamo to dovesti u zapravo jedan širi kontekst cijele zajednice. I pokušavamo to onda naravno sve skupa objaviti u jednom dokumentu kojeg um, periodično stvaramo za mm, o razvoju, dakle pregled razvoja ekonomskog u Uniji i posebno eurozoni. Ali koliko se ja sjećam, vaše pitanje je bilo upućeno na račun ovog pregleda ili kako bi kako bi je gospodin Dragi rekao, napore našeg evropskog semestra. Naravno da mi uzimamo u obzir ovakve komentare kao i poziciju gospodina Drage i mislimo da je jako važno podijeliti mišljenje o tome. Isto tako smatramo da je važno poštivati pravila i primjenjivati ih konsekventno i dosljedno, jer to je vrlo bitno za svaku zemlju članicu cijelu uniju u cijelosti. Osim toga, to je važno za našu ekonomiju kao i za našu zajedničku valutu euro. A osim i pojačava i osigurava učinkovitost naše monetarne politike koju jam, provodi i jamči Evropska središnja banka. A osim toga, još imamo jednu dodatnu napomenu. Mi znamo da je Evropska središnja banka sada počela sa, da je ona angažirana sa kvantitativnim olakšanjem. Prosite, gospodine povjereniče, ja mislim da niste krivo shvat, dobro shvatili što sam ja rekla. Ja nisam davala specifičnu referencu, nego sam sam, dakle, nakon vaše prezentacije jednostavno nemam osjećaj da vi imate zaista pravi uvid u to što se događa unutar Europske unije, posebno eurozone. Dakle, nisam pitala općenite stvari o vašem politici monetarne. Oprostite, očito je prijevod bio u pitanju. Dakle, riječ je o ovom, a imali smo opšene komentare gospodine Drage. Dakle, u pitanju je pregled. I imamo isto tako izvješće o eurozoni gdje uzimamo, da kažemo, šire gledamo i gledamo na, ne samo na razvoje u eurozoni, nego na cijel, razvoj u cijeloj Europskoj uniji. I naravno da tu uzima u obzir različite komentare članica i naravno da ćemo u sljedećim publikacijama tog dokumenta davati jače naglaske upravo na tom odnosu ne samo u eurozoni nego i e, naglaske na stanje u ostalim zemljama članicama i povezati taj naš pregled sa onim izvješćem koje je bilo dato za svaku zemlju specifično. Hvala sada, gospođa Lopez, Paloma Lopez. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ovdje u našem odboru, ali i na drugim područjima, bih i na drugim bih htjela dati reći nešto o čemu vi niste govorili. Vi naime govorite o investicijama, rastu i zapošljavanju. Naravno da bi taj paket mogao dobro funkcionirati kad bi bio drugčije primjenjen ali komisija to radi na drugi način. U svojoj analizi govorite o uvjetima koji se postavljaju svakoj pojedinoj zemlji prema izvješću i zbog toga mogu i govoriti o svojoj zemlji, Španjolskoj, mislim da je ona dobar primjer u, kad se uzme u odnosu na druge zemlje. Naime, u Španjolskoj kao većini drugih zemalja članica je upravo unutarnja potražnja ta koja određuje naš BIP jer to je 98% ide. Prema tome, cijela gospodarstvo se mora zasnivati na pitanju unutarnjeg tržišta. Ali to je u izravnoj koliziji sa strukturnim reformama kojima vi govorite. S druge strane, mi moramo poticati potrošnju domaćinstava. Tu imamo dvije glavne prepreke. Prvo, pristup novcu, novčanim sredstvima i nedovoljan, jednostavno nedovoljan pristup kreditima, ako već onda po puno previsokim kamatama i uvjetima. Drugo, jedno povlačenje realne ekonomije, pad prihoda i pad platne moći. 77% španjolskih domaćinstava živi od zapravo plaća ili e, iz javnog sektora ili iz socijalnih davanja države. Prema tome, ako bi to smanjili, onda će to dovesti do jednog nestanka unutarnje potrašnje, što će naravno dovesti do daljnje krize, produbljivanja još veće krize. Zbog toga nama trebaju nova radna mjesta u realnom gospodarstvu, povećanje plaće, kao i onda i kroz to posljedično povećanje socijalnih davanja za ljude. Treba nam jednostavno povećanje konkurentnosti iznad troškova koliko je su Španjolskoj se konkurentnost doista i popravila. Međutim, imamo paradoksalnu situaciju da su se troškovi rada smanjili, ali izvozne cijene se nisu smanjile. A to upravo pokazuje da su na taj način staje je ojačano, samo marže i profiti. Ava, brzo ću završiti predsjedavajući. Dakle, no, mi moramo u realnom gospodarstvu povećati plaće, ali i povećati socijalne izdvajanja države, to sam već rekla. I zbog toga pitam komisiju da li nam može dati adekvatne preporuke da se plaće povećaju kao i državna socijalna davanja. A to bi napokon odgovaralo i na zahtjevu gospodina Junkera da se uvede jedna E, zajednička minimalna plaća na razini cijele Europske unije. Dakle, u bitnom se pitanje odnosilo na stranu potražnje u ekonomiji kao glavnom stimulansu za budući rast i razvoj ekonomije, ako ćemo i opstanak. Prema tome imamo dva elementa u toj ekonomskoj politici i te prioritete ekonomske politike smo dali u pregledu godišnjeg rasta. Prvo je stimulacija investicija i to upravo ide u, skladu sa onim što se i pre, predlaže za eurozonu. A zatim imamo strana, stranu potražnje. Mi znamo da je situacija u zemljama članicima različita. Imamo članice koje su fiskalno stabilnije, a imamo članice koje su fiskalno nestabilnije ili manje stabilne. Prema tome, preporuka je komisije već i protekle godine bila, a i slučaj je s obzirom na razmatranje koje smo do sada imali, da se post stranica, strana potražnje u ekonomiji mora nekako stimulirati, ali da bi to postigli moramo sagledati realno stanje zemalja članica kako ne bismo završili u financijskoj nestabilnosti ponovno i u situaciji u kojoj u kojoj su zemlje članice isključene s financijskog tržišta, kao što je to nažalost bio slučaj u proteklim godinama. Mi sasvim sigurno ne želimo imati ponovno novu financijsku krizu, zato što je financijska stabilnost apsolutni preduvjet za bilo kakav ekonomski rast. Ali dok osiguravamo financijsku stabilnost, mi pokušavamo postupno pojačati stimulacije za onu potražnju u ekonomiji. Naravno da je to slučaj, nije naravno posvuda jednako svim zemljama članicama, ali u nekim zemljama e, uspjevamo i već smo dotle došli. Hvala lijepo Sven Gigl. Komisije vrlo nekoliko samo kratkih točaka. U vašoj procjeni različitih fiskalnih pozicija zemalja članica. E sad moje pitanje u vezi te vaše procjene. Vi ne uzimate uopće u obzir fiskalne napore različitih zemalja članica zapravo vi i dalje postajete oštri ako ste iznad 3%, ali de facto je vrlo teško pronaći zemlju članicu koja je u cijelosti poslušala i usklađena sa svim ovim naporima strukturnim koji smo i prije poduzimali. I mislim da vi uopće ne uzimate u obzir činjenicu koliko je ko se napregnuo da izvrši svoje strukturne reforme i skine se ispod 3%. A zatim ovo što je rekao gospodin Ferber, da li biste, kao što je gospodin Weissman preporučio, da imamo neovisnu fiskalnu vlast ili instituciju vlasti koja bi se pobrinula recimo u Grčkoj da ta vrsta e, preporuka funkcionira. A sad ne zanima zašto komisija nije to poslušala takve preporuke i to provela. Zatim, dok razmišljam i gledamo različite rasprave u zemljama koje nisu uspjele smanjiti svoj javni dug i zadovoljiti kriterije glede javnog duga, vidimo da imamo zapravo i konstantno onda neuspjeh kod pokušajima da se ta makroekonomska neravnoteža popravi. Ali komisija zapravo i ništa nije učinila s druge strane da dovede u ravnotežu one zemlje koje imaju ogroman suficit trgovinski, pa da se to dovede lakše u, u ravnotežu, s obzirom na one makroekonomske neravnoteže. I zatim, gospodine Moskovići, nas jako zanima što ćete napraviti sa Njemačkom, koja ima stalno i uporno kontinuirano velike trgovinske suficite, međutim ne vidim da li imate ovlasti da natjerate Njemačku da poveća svoje nacionalne investicije kako bi smanjila taj imbalans između tog suficita trgovinskog i ostalog. I na kraju još e, dvostruke mjere, dakle koje bi trebale poduzeti eventualno, koje bi natjerale zemlje da e, provedu jednu dubinsku financijsku reviziju i vide kako su došle u tu krizu u kojoj jesu. Grčki parlament je sada osnovao jedan odbor za financijsku reviziju u odnosu na njihov dug i za odgovornost ko je zapravo odgovoran, kako je došlo do tolikog duga. E sad kako će komisija naravno, pro, mislim kako će komisija provesti da se takva jedan odbor ili takva jedna financijska dubinska istraga provede i u drugim zemljama e, koje su isto tako u krizi, ali se još nisu učinile. E, kao prvo što se tiče fiskalnog nadzora, treba danas zabilježiti da su sve države članice eurozone, osim možda izuzeće dva, dviju država, trenutno e, ispod ovog praga od 3%. Jasno je da treba pratiti strukturni deficit, ali prije svega što vrednujemo su nominalni deficiti. Danas e, imamo 2,6%, na primjer za godinu smo 2,2%, to nam dopušta da i dalje pratimo ciljeve iz tog e, dokumenta, se tu radi o tome da se smanji dug e, države. Jer to je zapravo ta prava prijetnja, država koja se zadužuje postaje sve slabija. Što se tiče postupka makroekonomskog e, ravnoteže, vidjeli ste da je Europska komisija odlučila povisiti razine za određene države, primjerice za Francusku, što se tiče Franskog s jednom, moram reći da smo vrlo pažljivo pocijenili e, program nacionalne reforme i da nije slučajno da ćemo ići i do najviše stope, dakle da ćemo ići sve do postupka u slučaju prekomenog deficita, iako cilj nije da kaznimo, već da imamo program nacionalnih reformi koji će imati dostatne ambicije, e, to je i smisao razgovora vodimo sa premijerom Manuelom Valsom i to mislimo vrlo precizno izraditi. Što se tiče drugih država, vidite da, na primjer, jedna velika država pod Njemačke je također dobila povišenje u tom stupnju nadzora. Ne možemo prigovoriti Njemačkoj zbog svog uspjeha, ne radi se o tome. E, niti želimo kazniti, radi se o tome da tu imamo jednu makroekonomsku neravnotežu u drugom smislu, manjak e, konkurentnosti, e, velik vanjski suficit i manjak investicija. Europska komisija je tu i sa njemačkom vladom držala dobre sastanke. Prije nekoliko tjedana sam bio u Berlinu, razgovarao sam s lokalnom šojbom. Imali smo jedan e, paket e, ulaganja od 15 e, milijardi eura. Ali moramo sačekati i mišljenje nezavisnih revizora i za druge zemlje, Grčke. I dalje nastavljamo razgovore s Grčkom. Biće, nadamo se, konstruktivni uz naravno želju da poštujemo slobodan izbor e, grčkog naroda, ali da i Grci e, ispune svoje obveze, to nije lagano. To treba biti rješenje koje će svima biti prihvatljivo, ali prije svega što očekujemo od Grčke su e, djelovanja i konkretne reforme. Marko Valli. Hvala lijepa, Marko Vali. Zahvaljujem gospodine Predsjedavajući, isto tako bih se želio zahvaliti dvojici povjerenika što su danas došli k i što odgovaraju na naše pitanje. Prije nekoliko trenutaka sam čuo pitanje o ekonomskim neravnotežama koje su po mom mišljenju stvorene kroz jedan sustav fiksnog tečaja u pogledu eura koji je uveden u monetarnoj zoni uz stvaranje baš optimalnih uvjeta. Drugim riječima, ono što trebamo sada učiniti, moramo imati jednu učinkovitiju eurozonu. Međutim, s obzirom na podaskoće koje su uz to vezane, ne postoji nikakva sigurnost da možemo krenuti u tom pravcu. Trenutna situacija je neodrživa za čitav niz država članica. Vidimo dakle uništavanje gospodarstva kada govorimo o Južnoj Europi i e, sve ono što slijedi u negativnom smislu. Stoga bih pitao komisiju, dakle što se tiče recimo Njemačke i njihovih e, suficita, prekomjernih suficita. E, to nije samo zbog njihove vlastitih napora. Njemačka isto tako ima koristi od e, ove nepravednog tečaja koji isto tako im omogućava da ne provode nužne ekonomske reforme. Dakle, možemo sve što bi, trebamo činiti sve što možemo da bismo Njemačkoj objasnili da je sada došlo vrijeme da naprave jedan veliki korak naprijed. stoba bih vas zamolio kada govorimo o Europskoj ekonomskoj uniji, gdje se tu sada nalazimo? Što se tiče u samog ulaganja, možda nam tu možete dati jednu bolju definiciju toga kako ulaganja E, iznad ovog limita od 3% se mogu bolje organizirati s obzirom na Junkerov prijedlog. Tu imamo dvije zemlje koje se nalaze u istinu u jednoj vrlo bitnoj situaciji, Grčka i Italija, gdje se pomoć pokazala neadekvatnom, pa me zanima da li tu imate bilo kakvu namjeru e, dati određene e, kompenzacijske elemente. Hvala lijepa. Dobro. Tu je bilo više pitanja sadržano. Kao prvo, jasno je da pridrživanjem eurozone države članice odustaju od e, svoje valute i da isto tako postoji mogućnost korištenja tečaja kao jednog e, mehanizma da se utječe na gospodarstvo i mislim da je to jasno svim državama članicama koje su ušle u eurozonu i to od samog početka. Mislim da su to čisto osnove. Ali, naravno da treba još dalje poraditi na tome da se poboljša struktura e, gospodarske i monetarne unije i znate da kada govorimo o produbljivanju te unije, da smo tu nastavili sa razgovorima, imali smo neformalne razgovore u veljači na jednom sastanku e, vijeća. I isto tako predsjednik Juncker sada radi na tome da pripremi drugo izvješće u pogledu toga kako se dalje pozabaviti tim pitanjima s kojima je suočena eurozona i vjerojatno će to biti jedan proces u dvije faze. U prvoj fazi bi se više koncentriralo na stvari koje se mogu učiniti sada, koje se mogu učiniti unutar postojećih ugovora, a drugo je jedan dugoročni pristup, to su stvari koje se fokusiraju na jedno dugoročno razdoblje i koje unosi određene izmjene samih ugovora. Što se tiče suficita, pogotovo slučaja Njemačke, već 2014. 14. smo iznijeli te preporuke Njemačkoj i kao što znate komisija se isto tako bavim tim pitanjem u pripremi ovogodišnjih preporuka za pojedine zemlje. To je bio i razlog zašto smo proveli jednu dubinsku analizu u slučaju Njemačke, jer njihov suficit je trenutno iznad onih 6% BDP-a, tako da zasigurno se komisija bavi time i ne slažem se s vašom procjenom da Njemačka odgađa reforme. Mislim da je Njemačka provela već dosta ref, e, značajne reforme prije kojih deseta godina i već u određenim rezultatima tih reformi, pa ne možemo govoriti o odgađanju tih reformi u slučaju Njemačke. Satirius Arianopoulos, izvolite. E, zamolio bih dvojicu povjerenika da nas informiraju i prokomentiraju sljedeće teme. Trenutno Europska komisija, koja je dio trojke, bilo kako da sad zovemo tu trojku, pregovara sa grčkom vladom. I jedna i druga strana, i Europska komisija i grčka vlada, kao i sve vlade koje prihvaćaju Europsku uniju, pokazuju svoju stvarnu prirodu. Mi znamo da fokus tijekom tih pregovora u pogledu daljnjih rezova, mirovina i plaća, čak i daljnji rezovi i masovna otpuštanja i privatizacija svega i još gori porezi za ljude. Sve se to opisuje kao konstruktivna diskusija. Je, konstruktivna je za kapitalista, ali ne za stanovništvo. Dakle, vi primjenjujete ovaj dogovor iz 20. veljače. Htio bih vas pitati, da li vi zbilja mislite da će doći do jednog novog memoranduma o razumijevanju? To je ono što nameće europski semestar i to ne samo Grčkoj, već i drugim zemljama, dakle nadzor, e, izbalansiran proračun, e, sve te stvari zbog kojih ljudi još više pate. Jeste vi slažete s time? Kao prvo, posao koji radimo zajedno sa grčkom vladom u okviru Eurogrupe je posao koji je e, uživa veliko poštovanje, imamo te, te institucije, nije tu samo trojka, e, već i drugi koji su pozitivni sugovornici grčke vlade, to je na primjer e, Europska središnja banka i Međunarodni monetarni fond i drugi. Mi smo stvorili grupu koja se zove Grupa iz Brisela gdje su te, institucije predstavljanja i grčka vlada i to je također jedan od e, važnih instanci za tu zemlju. U tom okviru vodimo miran, e, precizan rad i e, tu doista pokušavamo pomiriti ono što Grčka želi u okviru provođenja svojih političkog programa i obveze, ne obveze, e, dakle obveze koje je grčka vlada preuzela prema svojim europskim i međunarodnim partnerima. S pravom ste posjetili da se još uvijek temeljimo na ono što je Eurogrupa odlučila 20. veljače. To je naš plan puta, niti više, niti manje. Institucije, niti trojka, niti drugi e, ne žele nametnuti neki drugi model grčkoj vladi. Radi se o tome da se usklade različita stajališta. I tako smo jedni drugi mogli konstatirati, jer je Europska komisija radi na tom dosjeu, da ostvarujemo napredak u okviru tih rasprava, to je točno, ali vrlo sporo. Ono što bi bilo dobro je da grčka vlada iznese precizan program reformi koje zatim može predstaviti sljedećem neslužbenom vijeću, vijeću Ekfina i zbog toga radimo vrlo napoljno. No nemojte na ideološki način ili na način sukoba predstavljati činjenice. Mi želimo pomoći Grčkoj da ostane unutar eurozone jer je ona tu sastavni dio toga i to u dobrim uvjetima, u uvjetima za Grčko osnovništvo, u dobrim uvjetima i za partnere e, prema kojima Grčka ima određene obveze. Taj pristup je miran, uravnotežen, zahtjevan pristup i e, ne sadrži nikakve ovakve ideološke elemente elemente sukoba. Thank you. Darius Rozati. Hvala, Darius Rozati. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Imam dva pitanja, jedno za povjerenika Moskovicija, a drugo je za potpredsjednika Dombrovskog. Moram se vratiti na onaj slučaj Francuske. To produženje roka od strane komisije temelji se na procjeni, sad ću to citirati, dopustivi dokazi nam ne dozvolja, ne dozvolja zaključimo da se ne radi o, učinkovitom djelovnosti. Da li to znači da Francuska nije dala dovoljno dokaza koji su bili zahtjevani tijekom tog procesa procjene? I da li to znači da zahtjeve koji su dogovoreni u samim zadacima, dakle terms of reference, e, nisu bili dovoljno dobro definirani. I sjetimo se da odluka je odgođena za tri mjeseca. Te tri mjeseca je dakle komisija čekala na nove dokaze i na kraju opet nisu stigli ti novi dokazi. Dakle, to je prvo pitanje. Situacija je teška, jer mislim da cijeli taj proces i čitata proces donošenja odluka nije transparentan. Mislim da bi mi tu trebali jasno reći da transparentnost mora postojati i da se moraju svi jednako e, tretirati. Drugo pitanje upućeno pod predsjednikom Dombrovskom se odnosi na makroekonomskoj politici ako sad pogledamo unatrag posljednjih pet godina, vidimo da je mješavina makroekonomske politike bila puno restriktivnija nego na primjer u SAD-u. Pogotovo kada govorimo o monetarnoj politici, bila je restriktivnija u smislu da su kamate e, bile dakle više za jedan postotni bod e, i, i onda isto tako fiskalna politika je bila restriktivnija kada govorimo o tom općem fiskalnom e, stimulusu koji je isto tako bio viši. Da li mislite da je to povezano sa sporim oporavkom u, na području Europe? Dakle, u kojem smislu ta mješavina makroekonomske politike je doprinjela tom sporom oporavku u eurozoni, pogotovo usporedbi sa SAD-om? Odgovorit ću na prvo pitanje. Što se toga tiče, mislim da doista moramo ukazati, moramo ukazati više povjerenja komisiji i vijeću koje vode rasprave sa državama članicama, a ne ući ovakav ničav stav, jer koji je bio naš eh, proces? u studenom smo suspendirali odluku, došli smo pred vama govoriti i znali smo da će to biti vrlo kontroverzna odluka. Imali smo pravo zato što nismo imali u to doba konačne brojke, nismo ih imali i stoga smo odgodili našu odluku za tri mjeseca i zatim nakon tri mjeseca smo E, našli tu mm, nejasnu formulaciju. Zašto? Zato što postoje različiti način na koji se može kalkulirati učinkovito djelovanje od dole ili od zgora, a te metode nisu davale jednake rezultate. U takvoj situaciji bili smo naknadi da kažemo da nema nikakvih dokaza. E, ne radi se tu o opravdanoj sumnji jer e, metoda koju koristimo više ukazuje na pozitivno vrednovanje. Istodobno pozivam vas na to da e, uzmete u obzir da su brojke za 2014. godine bolje nego ono što je Europska komisija izrazila kao prognozu. Što iz toga možemo zaključiti? Kao prvo, s pravom smo se uzeli više vremena i kao drugo obavili smo ozbiljan posao. Kao treće, imamo sada neosporan rezultat e, koji će Eurostat 21. E, travnja objaviti. Europska komisija je radila u dobrom roku i s dobrim metodima, vrlo jednostavno. Uh, dobro, kako bih odgovorio na drugo pitanje vezano uz makroekonomsku politiku, odnosno tu mješavinu ili miks. Bitno je shvatiti da i ova prethodna mješavina makroekonomske politike je bila odlučena unutar određenih okolnosti, dakle okolnosti koje su bile drugačije nego što su to okolnosti u SAD-u. Jedna velika razlika je bila ta da nakon financijske krize kako u SAD-u tako i u Europi SAD nikada nije imao jednu krizu e, samog e, povjerenja, odnosno javnog duga, što je upravo bio slučaj u Europi. Dakle, SAD tijekom e, te krize ima ovako više fiskalnog e, stimulansa i to je pomagalo gospodarstvu. E, bio je lansiran dosta velik program ulaganja od strane vlade. Ali takve fiskalne stimulacije možete imati ako je vaš dug na određenoj razini, a to je bio slučaj kod SAD-a, a to nije bio slučaj kod velikog broja europskih zemalja. Dakle, imali smo drugačije vrste zemalja gdje se prvo trebalo uspostaviti financijska stabilnost prije nego što smo mogli preći na ekonomski oporavak. Hvala vam lijepa. To bi značilo da su sada okolnosti povoljnije, dakle da vaš način razmišlja može dovesti do zaključka da bi možda ovo mogao biti pravi trenutak e, da se koriste ova dobra situacija na tržištu za neka ulaganja. Alfred Sant. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Moje pitanje se preklapa sa gospodinom Valesom. Dakle, fokus u Evropzoni tijekom posljednjih godina se odnosio na fiskalnu neravnotežu i nacionalna gospodarstva. Međutim, taj određeni nesrazmjer između e, nacionalnih gospodarstava e, rase. Dakle, imamo jedan mali klaster gospodarstava e, i imamo veliko i snažno gospodarstvo sa, što predstavlja Njemačka, a klaster drugih gospodarstva sustava ima nižu e, produktivnost i slabiji rast. Kada govorimo o uvjetima eurozone, ovaj manji klaster je pocijenjen e, kada govorimo o trgovanju sa ostatkom zone. I tu je došlo dakle do daljnjih problema u pogledu prodavanja izvan te zone Što to sve znači? Da ovaj manji klaster gospodarstava unutar eurozone e, u usporedbi sa Njemačkom koja je imala visok učinak e, će e, biti opet izložen, dakle, pocijenjenosti unutar eurozone kako i izvan eurozone. Zar neće to dovesti do još većih razlika i između ta dva klastera unutar eurozone? ne bi li nas to trebalo zabrinjavati? Da li to vas zabrinjava? Da li bi se trebalo time pozabaviti? Ako da, koje učinkovite instrumente imate kako bi se mogli pozabaviti tim problemom? To je bilo jedno dosta složeno pitanje, ali koliko sam shvatio sastavili se od dva dijela – Dakle, imamo razlike unutar eurozone kada govorimo o samom gospodarskom učinku. Dakle, što se tiče tog prvog, naravno to pitanje je već postavljeno i očigledno. Ako se zemlja pridružuje toj monetarnoj uniji treba će biti svjesna tih ograničenja, znači ne postoji mogućnost da mijenja svoj tečaj, da varira tečaj. Mislim da je to uistinu očigledno i da države članice unutar eurozone moraju biti u stanju prilagoditi svoja gospodarstva na neke druge načine i tu se opet vraćamo na strukturne reforme, dakle snažiti konkurentnost država članica i to je isto tako i jedan od prioriteta politike koji trenutno provodimo u našem godišnjem pregledu rasta. Dakle, valuta Unije ima određena ograničenja i svi to znaju kada se pridružuju toj Uniji. Što se tiče nekih nedavnih razvoja i događaja u pogledu tečaja, tko tu dobiva, tko ne dobiva, prije svega treba reći da razlog zašto Europska središnja banka sada uvodi quantitative easing je zbog toga što je inflacija ispod dakle samog cilja ECB-a, dakle ispod 2%. I zašto Europska središnja banka ima jednu monetarnu politiku kako bi se približila tom svom inflacijskom cilju i naravno to opet e, utječe na samu deprecijaciju u pogledu tečaje. Ali tu su različiti aspekti prisutni. Dakle, izvoznici koji izvoze u treće zemlje sada imaju određene prednosti s obzirom na smanjenje vrijednosti eura. ECB e, stvaruje dakle svoj cilj u pogledu inflacije, ali istovremeno pomaže, dakle da se nekako olakšava taj dužnički teret. Dakle, možete se baviti tim dugom i pokušati smanjiti to opterećenje time što ga vraćate i otplaćujete ili mogušete e, to učiniti na taj način da vam raste gospodarstvo. A sa ostvarenjem ovog cilja Europske središnje banke imat ćemo e, veće nominalne stope rasta i tim, to će isto tako utjecati na opterećenje dugom. Dakle, ta, to će biti sigurno od veće pomoći za ovo što vi govorite o ovom drugom klaseru tih zemalja. Dakle, ako želite biti od pomoći i prvom i drugom klasteru zemalja, morate paziti da onda opet nemate na kraju prekomjernu inflaciju to je uvijek taj problem, ako imate određenu devalvaciju, da padne i sama kupovna moć. Eva Paunova. Hvala, Eva Paunova. Thank you, Chair, uh, Vice President Hvala vam gospodine predsjedavatelju, potpredsjedniče Dombrovski se, hvala vam što ste ovdje, hvala vam na vašem kratkom izlaganju na početku ove rasprave. Uh, uključivanje dizajna europskog semestra sve politike i predstavljanje ekonomskog nadzora Europske komisije na polovremen način kao važan korak prema boljoj koordinaciji uh, gospodarskih i fiskalnih politika u Europskoj uniji. Mislim, to je uh, važno, ali po prvi put um, izvještaje za pojedine države su sada objavljeni tri mjeseca unaprijed i stoga nam dopuštaju da imamo pravu otvorenu raspravu prije nego što države članice predstave svoje programe za nacionalne reforme i prije nego što se objave u svibnju preporuke specifične za pojedine države članice. Mislim da je takva otvorena rasprava sve važnija uzavši u obzir dosta loše performanse vezanih uz preporuke, samo 7,5% tih preporuka su države članice doista dobro i provele. Trenutno europski semestar e, nije sastavni dio jedne duboke detaljne rasprave te se ove preporuke dobro ne procjenjuju. I stoga mislim da je izuzetno važno da se poboljša međuparlamentarna suradnja, da se nacionalni pameti također jače u taj proces, ne samo kada se radi o uspostavi preporuka za države, već i kada se radi o provedbi i nadzoru istih. Nacionalni parlamenti su trenutno uključeni u europski semestar, ali postojeći mehanizam je nedostatan. Protekli mjesec je Europski parlament odgovorio na poziv Europske komisije na jače uključivanje nacionalnih parlamenta Europski semestar. Mi tražimo veće nacionalno vlasništvo nad e, specifičnim preporukama za države. I stoga vas me zanima koje korake Europska komisija ima na umu, kako bi se to provelo i kako bi dijalog između komisije i nacionalnog parlamenta mogu još poboljšati. Hvala. Pa hvala vam na ovom pitanju. E, svakako što se tiče uključivanja europskog semestra u sve politike i što se tiče promjene kalendara europskog semestra, kao što ste s pravom e, rekli, glavni cilj svega toga je da imamo više vremena za rasprave, kao što sam rekao na početku, za rasprave dakle, sa zastupnicima Europskog i sa socijalnim partnerima i sa drugim dionicima u državama članicama A kada govorimo o državama članicama, onda tu svakako mislimo i na nacionalne parlamente. Već u ovom europskom semestru, već sada, imamo jače kontakte sa našim parlamentima u pojedinim državama članicama, te tražimo kako načine kako da ti razgovori budu još intenzivniji, u budućim europskim semestrima. Jer je to vrlo jasno. Ako želimo uspješnu provedbu strukturnih reformi, ako želimo imati produktivnu raspravu o toj fiskalnoj strani, onda će na kraju krajeva nacionalni parlamenti biti oni koji će morati donijeti svakojake odluke i stoga je vrlo važno ih uključiti pravodobno u te rasprave. To je e, namjera Europske komisije, to je nešto što radimo već ove godine, a isto tako tražimo načine kako da taj proces još i više uključimo u razne politike konzultacije i sa državno članicama i sa nacionalnim parlamentima i sa socijalnim partnerima. Hvala, zadnji govornik je Pervonš Beres. Hvala, moje pitanje je upućeno gospodinu Dobrovski su Tijekom ovog ekonomskog dijaloga smo spomenuli da postupak prekomjernog deficita e, gledamo sa dvostrukom dimenzijom, dakle kao prvo tu se radi o provedbi strukturnih reformi, ali tu se isto tako radi prije svega o načinu na koji možemo provjeriti e, divergenciju između država članica i vidimo da što se toga tiče ste vi malo ispod one razine ambicija koje vam je zadao, koje su vam zadali zakonodavci. Također primjećujem da unutar Europske komisije sve češće koristite koncept agregiranog fiskalnog stanja. E, oko tog koncepta ne smatrate li da biste trebali dalje nastaviti s tom anticipacijom e, prognoza u državama članicama i s raspravom u državama članicama, ali isto tako i da taj koncept agregiranog fiskalnog stanja e, koristite ne za to da imate ex post procjenu stanja, dakle agregiranog fiskalnog stanja, bilo da je to stanje neutralno ili ne, nego da to koristite prije, dakle ex ante, kako bi procijenili stanje u eurozoni s jedne strane i kako bi procijenili koje su razlike među državama članicama koje su u eurozoni. Hvala vam lijepa na pitanju. Um, doista je tako da smo u proteklim analizima Europske komisije stavljali naglasak na to gdje je ono fiskalno stanje, te smo isto tako naglasili činjenicu da je to agregirano fiskalno stanje ove godine u eurozoni više manje neutralno. Mi smatramo da je taj, e, ta politička mješavina više manje neutralnog agregiranog fiskalnog stanja zajedno sa monetarnom politikom nešto što je više manje prikladno, e, može se koristiti kao mješavina politika u ovim zadanim uvjetima. U svakom slučaju možemo dati neka razmatranja, pa i kad se radi o odlukama o budućem postupku europskog semestra, Neko dakle o tome hoćemo li to određeno fiskalno stanje koristiti i kao malo formalni pokazatelj ili kao e, alat. Trenutno imate pravo, koristimo taj koncept više ex post, e, ne postavljam nikakve ciljeve, ali da znam da o tome razmislimo. Mislim da je to vrlo dobro pitanje, nemam e, već sada odgovor na to, ali svačam koji bi bio smisao toga da se usredotočimo našim raspravama i u određenom dijelu i na agregirano fiskalno stanje kao što govorimo i o drugim e, aspektima agregirana potražnja i tako dalje. Dakle, dopustam da se vratimo na to za nekoliko mjeseci. Hvala, ispričavam se, europski pučani su mi rekli da imaju zamjenika za gospođu Šelo, dakle gospodin Van der Langen može postaviti vrlo kratko pitanje, vrlo kratko, zato što će za nekoliko minuta u svojoj otići. Da, imam jedno vrlo kratko pitanje za gospodina Moskovića koje mislim postaviti na, na nizozemskom. Mm, ambiciozni program reformi francuske vlade sada se smatra pozitivnim, ali radi se tu i o jednoj ambicioznoj razradi poreznog sustava, dakle ne traži, ne traži se snižavanje poreza, već se traži promjena poreznog sustava. Kako komisija na to gleda? Mislim, Belgija se time bavi već godinama i e, može li se u okviru postupka za prekomeni e, deficit e, što se toga tiče i više govoriti o Belgiji. Što se tiče Belgije, donijeli smo odluku da uzmemo obzir napore koje je belgijska vlada poduzela. Mislim, e, belgijska vlada je napravila dobar posao. Imali smo tri problema. Problem duga, kao što sam rekao, niti Italija, niti Belgija nisu u skladu s pravilima, ali imali smo posebne okolnosti vezanih uz e, gospodarsku situaciju s jedne strane, e, strukturne reforme i obveze koje su preuzete s druge strane i to nas je natjelo na to da kažemo da su post postali posebni faktori koji opravdavaju ovakav stav, stav dakle koji uzima u obzir te uvjete. Drugo pitanje je bilo pitanje um, toga da se nadišlo onih 3% 2014. godine, je, pokazalo, je se pokazalo da je samo privremeni prelazak i da će 2015. godine situacija biti prihvatljivija. Što se tiče ostalih pitanja, mi dalje nastavamo s belgijskom vladom, strukturne reforme treba poduzeti. No ono što je Europska komisija zapravo napravila je spotaknula te vlade da pokrenu reforme. Ne radi se o tome da ih držimo za ruku i da im e, izrazito propisujemo što trebaju raditi. Mi imamo zahtjevne e, zahtjevna očekivanja E, imamo e, solidan program nacionalnih reformi, imamo i solidnu procjenu zatim tog programa i na kraju toga pokušavamo e, to sve odraziti unutar ovog postupka o deficitu. To je nešto što raspravljamo trenutno s Belgijom. Hvala. Hvala potpredsjedniku Dombrovskisu, hvala povjereniku Moskavisiju na ove razmjene mišljenja. Ja sam razvojno mišljenja smatrao vrlo konstruktivnom, vrlo korisnom i osobno gledano mislim da su njihova izlaganja bila uvjerljiva. A i bio je, bila je tu ta mudra odluka da se pričekaju ipak eh, dobre, dobri podaci, to je eh, bila mudra odluka prije svega kada nam je gospodin Dobrovskog objasnio ove nove vremenske rokove vezane uz to da bi se programi za nacionalnu reformu mogli iskoristiti za to da se poveća više vlasništvo država članica, to ćemo i dalje izbliza pratiti i naravno da se veselimo budućem dijalogu gdje onda možemo vidjeti kako taj pristup e, izgledišta eurozone možemo učiniti učinkovitim i što se tiče fiskalnog nadzora i što se tiče makroekonomskih naroteža. Čuo sam od vas e, dosta dobre riječi o tome da moramo ići u tom smjeru i naravno da se ta cijela vježba, da se europski semestar uključi u sve politika iskoristi i za to da se komisiji parlamentu pomogne da se upravo ide u tom smislu. I stoga hvala vam na prisustvu, hvala svim kolegama. Vraćamo se popodne u 15 sati na nastavak sasnaka. Hvala.